Dame i gospodo, kolegice i kolege, želim otvoriti sastanak. Ima li primjedaba na dnevni red? Gospodine Kirilov, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući nakon e, prošlotjedne rasprave o slobodnom e, kretanju e, htio bih uz svo dužno poštovanje zamolio bih vas za objašnjenje o vašoj izjavi o otiscima prstiju za građane Bugarske i Rumunjske što po mom mišljenju nije e, u skladu sa europskim zakonodavstvom jer su to e, građani Europske unije kao i građani svih drugih zemalja. E, siguran sam da bi i druge kolege to zanimalo. Prije praznika ta izjava je izazvala veliki val nezadovoljstva u Bugarskoj. Cijenjeni kolega i u Bugarskoj se dogodio pokušaj da se to razjasni, tako da su me već kontaktirali u veze s tim. Ako želite znati moju poziciju, možete pročitati govor koji sam održao u Europskom parlamentu i ustanovit ćete da sam e, rezoluciju koju je usvojio Europski parlament, da sam ja bio jedan od autora. To je bio jedan duži intervju u koje sam e, e, kritizirao Davida Camerona jer smatram stav britanske vlade pogrešnim jer smatram da ne smije biti diskriminacije i da svi moramo imati ista prava. Ja sam jedan od onih koji se uvijek zalagao za slobodu, ali također sam rekao da se također mora suzbijati zlouporaba slobode i prava, ne samo protiv bugarskih i rumunskih građana, nego protiv svih osoba koje pokušavaju zloupotrijebiti prava. Mislim da mora postojati mogućnost, kako god ona izgledala, da ako netko u jednom gradu zatraži socijalna davanja protiv iako na njih nema pravo, a potom to pokuša u drugom gradu, da taj drugi grad mora saznati da je ovaj prethodni zahtjev odbijen. Znači, protiv onih ljudi koji su više puta pokušali zloupotrijebiti sustav, Mislim da bismo trebali iskoristiti mogućnost da se to, ti pokušaj zloupotrebe u budućnosti spriječe. Radi se dakle o provedbi europskog zakonodavstva i korištenju e, europskog zakonodavstva od strane e, organa, lokalnih organa vlasti u Njemačkoj. Ja smatram da, da je to zapravo jačanje e, jačanje e, vladavine prava, odnosno e, vjerodostojnosti. E, dakle, svo, radi se o važećim propisima po kojima je vrlo jasno određeno kada tko ima pravo na socijalna davanja, a kada ne. Dakle, radi se o sprečavanju zlouporabe. E, britanski način, e, britanska, britanska praksa je po mom mišljenju e, ne, nije korektna i treba je odbat, odbiti. Međutim, meni je drago da je premijer Rumunjske nakon što je dobio odgovarajuće informacije povukao svoje prigovore koje je svojodobno izrazio u vezi sa tim mojim stajalištem. E, hvala lijepa. Ja prihvaćam ovo što ste rekli gospodine predsjedniče. U njemačkim medijima je pisalo e, doslovno da e, socijalni problemi u Rumunjskoj i Bugarskoj bi mogli imati negativan utjecaj na njemački socijalni sustav. Dakle, ovo kako je pisalo u novinama nije bilo dovoljno jasno formuliralo, ali e, vjerujem sada da, nakon što sam vas saslušao, da je to bilo krivo formulirano u novinama. Da, e, vjerojatno se radilo o novinama Bild, u svakom slučaju e, to je dakle tu sam bio i krivo citiran i e, moje riječi su izvađene iz konteksta. U svakom slučaju ovo što sam ja rekao je e, mišljeno u smislu potpore slobodnom kretanju. Svi kolege koji se ne slažu sa bilo kojom mojom izjavom molim da zatraže objašnjenje e, Želim također pozdraviti predsjednika Butikofera. Malo diskriminacije mora, mora biti. A sada prelazimo na obavijesti priopćenja predsjednika. E, dali smo izjavu za medije u vezi sa Ukrajinom. Predsjednik je potpisao zakonodavne akte koji po našem mišljenju nisu e, u skladu sa e, poštivanjem ljudskih prava. Protiv toga su sad intenzivni protesti, demonstracije u u Ukrajini i danas je predsjednik pozvao na e, radionicu sa oporbom. Ja se želim nadati da neće ponovo e, da to neće biti još jedna mjera koja služi samo tome da se dobije na vremenu. E, to ne Povećava vjerodostojnost predsjednika Janukovića. Ja se nadam da će e, doći do daljnjih pregovora o toj temi, međutim ovi događaji svakako nisu dobar e, uvod u naše predstojeće putovanje u Ukrajinu. U zaključcima Vijeća vanjskih poslova također stoje e, odgovarajući zaključci u vezi sa Ukrajinom. Ukrajinske vlasti se pozivaju da povuku te zakone koji su e, donešeni. U tom pogledu se svi slažemo. Kao treće zapisnici E, imali primjedaba na zapisnike ovih sastanaka, izgleda da nema, onda su time oni usvojeni. Prelazimo onda na točku četiri dnevnog reda, izvješće o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, izvjestiteljica je Boris Pak. E, dragi cijenjeni gospodine predsjedniče, bilo bi lijepo kad bi to bio vrhunac dana kad bih mogla objaviti da su se e, vođe u Bosni i Hercegovini složili da su na putu prema Europskoj uniji. Međutim, to nažalost nije slučaj. Tako da se opet nalazimo na istoj ravnini, u istoj situaciji u kojoj smo bili prošle i pretloše godine, nije bilo napretka ja sam se nadala da ćemo moći zabilježiti napredak u Bosni i Hercegovini u području ustava, dakle e, što se tiče presude Europskog suda u slučaju Sejdić Finci e, kako bi svi ljudi, svi građani Bosne i Hercegovine imali ista prava, a ne samo Srbi, Hrvati i bošnjaci. Međutim, to se nije dogodilo. Ustanovili smo da je prethodnih tjedana i mjeseci je uložila velike, Europska komisija uložila velike napore kako bi e, političke vođe e, pokrenula da se E, međusobno dogovore i sporazume, međutim mnogi sati su upotrebljeni e, da bi se razgovaralo i da bi se našlo rješenje o toj dilemi, naime o neophodnim promjenama u području e, izbornog prava jer ako se o tim promjenama ne postigne dogovor onda će i predstojeći izbori biti problematični i ne znam da li ćemo moći priznati rezultate tih izbora dakle to je preduvjet, međutim nažalost u zemlji e, postoji toliko problema, a svi se vrti samo oko tog slučaja Sejdić Finci koji je već odavno trebao biti riješen. Da je već riješen, moglo bi se onda baviti drugim stvarima i e, postići napredak e, u pitanjima gdje je potreban napredak. Međutim, ljudi u Bosni i Hercegovini žele u Europsku uniju, oni žele da se njihovi političari ponašaju tako da e, Bosna i Hercegovina može krenuti tim putem. E, međutim nažalost izabrali su političare koji to e, zapravo ne žele to je veliki problem Bosni i Hercegovine ali ima i drugih problema ima problema u području pravosuđa neću ih sad nabrajati ali u cijelom e, u cijelom pitanju organiziranog kriminala valja puno toga još učiniti dakle što se tiče krivičnog gonjenja organiziranih onih koji su uključeni u organizirani kriminal. Nadalje problem je korupcija u svim područjima, u politici, u medijima i u eh, eh, poslovnoj sferi. I zato ih uvijek iznova moramo opominjati i moramo eh, pokušavati pridobiti političare da, za tu borbu protiv korupcije. Izvršili smo pritisak na medije protiv dakle novinara koji onemogućavaju slobodno izvještavanje. Ja sam jedna od onih koji se, sam se bavila tom temom i zapravo sam vrlo tužna što su programi Europske unije u području obrazovanja e, mladih ljudi koji su od prošle godine otvoreni da nisu da zemlja ih e, da ih zemlja nije mogla zapravo prihvatiti jer e, nisu osnovali nacionalnu agenciju koja bi bila partner e, u provedbi tih ugovora sa Europskom unijom. U interesu mladih ljudi u Bosni i hercegovini trebalo bi ponovo, e, konačno pokrenuti te programe, odnosno njihovo korištenje. E, pitanje je tko će, će investirati u, Evropsku, u Bosni i Hercegovini. Kao što sam već rekla, pravosuđe ne funkcionira. Problem je također da to nije jedan jedinstveni gospodarski prostor. To je veliki problem. Također vjerujem da bismo e, još više trebali pomoći u tom području kako bi se postigao napredak. Dobro susjedski odnosi tu se e, ne možemo žaliti između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su riješeni mnogi problemi, ima još problema koje treba riješiti, ali postoji dobra volja. Bilo bi mi drago kada bi utjecaj Srbije na Republiku Srpsku bio još bolji, e, na primjer kad bi Republici Srpskoj e, objasnili da je dio cjeline Bosne i Hercegovine, a ne samostalna jedinica. Ja u niti jednom od članaka koje sam napisala nisam zatražila da se Uh, ukidaju entiteti, ništa slično tome. Naprotiv, uvijek sam ponavljala da činjenica da je uh, prema Daytonu ova država podijeljena na dva entiteta, da se to može prihvatiti ako se oba ta entiteta ne ponašaju kao država u državi, nego kao dijelovi jedne države. Međutim, ako to ti entiteti ne čine, i ako vjeruju da se trebaju izolirati od onog drugog dijela i e, e, da sprečavaju, nadalje nastave sprječavati formiranje e, institucija i agencija na nacionalnoj razini, odnosno na razini cijele države, onda mislim da to treba kritizirati. Kad je riječ o federaciji, onda moramo ustanoviti, a to sam već rekla na kraju prošle rasprave, ta federacija je e, podijeljena na način, na takav način da uopće ne može funkcionirati. To je način koji je usvojen 1996. u Washingtonu i preuzet je u Daytonu. To znači zemlja je podijeljena na deset kantona, e, e na mnoge dočine, a iznad toga e, je federacija i na vrhu e, vlada, e, to ne može funkcionirati. Mi imamo tamo deset predsjednika vlade, deset ministara obrazovanja, plus još ministre na federalnoj razini. Kako da kako da ti političari tu uopće e, izađu na kraj sa svim tim poslom to se mora zapravo e, učiniti e, ekonomičnim racionalizirati jer na taj način se uopće ne može raditi na pojedinim jer te razno razne mnogobrojne razine jedna drugu jednostavno onemogućavaju u radu to je ono što smo doživjeli u toj zemlji. Tu smo u, izvješće unijeli još mnogo toga, mnogi kolege su se e, su doprinjeli i dali svoje e, amandmane. E, mi smo napravili 16 prijedloga kompromisa E, dakle, spomenuli smo činjenicu da je u e, rujnu u blizini prijedora e, otkriveno, otkriven masovni, masovna grobnica. To smo dakle izričito naveli u izvješću jer je to dio, dio jednostavno činjenično stanje. Također smo spomenuli E, slučaj Damjanović pred sudom za ljudska prava, to je također važno i važno je za buduće sudske presude e, kad je reč o ratnim zločinima. Također smo spomenuli da imamo mnogo problema sa nestalima, također sa povratom izbjeglica. E, ima ljudi koji se žele vratiti, ali to ne mogu E, ja iz godine u godinu objašnjavam da na sjeveru Bosne i Hercegovine postoji predio, e, vrlo plodan predio Posavina, e, kamo se nitko ne može vratiti gdje se izgleda kako je izgledalo e, nakon rata jer e, e, lokalni organi vlasti nisu spremni omogućiti onima koji se žele vratiti na primjer osnovne stvari kao što su priključak vode i struje i slično. Dakle nedostaje dobra volja, mislim da je to jasno napisano u ovom izvješću. Nemam osjećaj da se kolege s ovim izvješćem ne slažu, nego su da pače željeli samo nadopuniti odnosno još oštrije formulirati e, svi skupa smo rekli da je tu veliko pitanje dakle promjena ustava u slučaju Sedić Finci e, nadalje pitanje korupcije pravosuđa medija obrazovanja i strukturnih reformi E, kako bi se stvorio jedinstveni gospodarski prostor. Regionalnu suradnju, to sam već spomenula, regionalna suradnja je dobra, međutim jedna stvar još nije riješena. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja još ne dopušta građanima Kosova da u e, da uđu ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, e, građani Kosova ne mogu posjetiti svoje recimo rođake u Bosni i Hercegovini jer Bosna i Hercegovina njihove dokumente ne priznaje. To je zapravo e, vid stoljeća. Dakle, Srbija priznaje njihove dokumente i u Srbiju mogu, a u Bosnu i Hercegovinu ne mogu. I za kraj htjela bih reći, a to mislim vrlo, vrlo ozbiljno, želim uputiti apel koji ne stoji u mom prvotnom tekstu Dakle, uputila sam apel vladama Europske unije i ministrima vanjskih poslova da budu prisutni u Bosni i Hercegovini, da iskažu veće zanimanje. Nije dovoljno da Europska komisija e, je jedina prisutna i da je samo Lady Ashton e, prisutna. Oni svi rade svoj posao, ali e, ako predsjednik neke vlade, neke europske zemlje otputuje u Bosni Bosnu i Hercegovinu i tamo recimo govori i razgovara sa eh, javnošću, onda će to možda doprinijeti tome da se eh, nešto eh, promijeni i pomakne i ljudi u Bosni i Hercegovini građani neće imati osjećaj da su zaboravljeni i napušteni. E, jer e, sve ovo već predugo traje. Ljudi žele e, već jednom vidjeti poznato europsko lice koje će doputovati u Bosnu i Hercegovinu i reći e sad je dosta. Dakle, ovo je poziv s moje strane, ja imam osjećaj da se kolege slažu sa mnom. Dakle, bilo bi mi jako drago ako podržite ove kompromise i da sutra na glasanju dakle usvojimo ovaj zajednički ovo zajedničko izvješće. Hvala lijepa. E, sedam kolega se javilo za riječ. E, danas imamo nekoliko izvješća na dnevnom redu i zato bih zamolio kolege da razmisle e, moraju li doista uzeti riječ kako ne bismo došli u Zeitnot kao, to je kao prvo i kao drugo, uspjećemo sve obaviti ako e, vrijeme izlaganja ograničimo na jednu minutu, maksimalno jednu i pol minutu. Riječ ima Ana Gomez. Ja ću govoriti u ime izvjestiteljice u Sjedini koja ne može biti ovdje jer je bolesna i ispričava se. Kada je riječ o izvješću o napretku, Zamijetili smo da nije zabilježen u 2013. godine veliki napredak u Bosni i Hercegovini. Nije ništa novo kad kažemo da zemlja zaostaje za ostalim susjedima u regiji kada je riječ o napretku prema Europskoj uniji. Naš klub smatra da je da proces integracije treba postati prioritet Europe, zato jer je to ključno za trajni mir i napredak na Zapadnom Balkanu i u tom smislu ne razumijemo i želim to upitati našeg, našu izvješiteljicu, gospođu Pak, je e, zašto ima negativan stav o našem amandmanu broj 6, odnosno u kojem stoji da izgledi za članstvo treba ponuditi Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj zemlji, zato jer se upravo o tome radi, toga se želimo pridržati. Također smatramo da stalni angažman i predstavnika Europske unije i Također, ministar vanjskih poslova je svakako dobrodošao. Kada je riječ o ustavnim reformama, izbori 2014. se približavaju i Bosna i Hercegovina treba ubrzati provedbu odluke Sediš Finci i također treba uvesti i promjene u izbornom zakonu kako bi osigurala pravične izbore. Uglavnom, Ustavne reforme su i dalje nužne potrebne kako bi Bosna i Hercegovina postala učinkovita i potpuno funkcionalna država. To svakako treba biti prioritet političkog vodstva u zemlji. Sada borba protiv korupcije. To treba također biti visoko na dnevnom redu u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini i također pozdravljamo potporu drugih klubova našem amandmanu 72 kako bismo naglasili i naše zalaganje za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i također e, pozvali da tamošnja ruska delegacija pruži tehničku podršku u tom smislu. U zaključku, dakle, vjerujemo da smo izradili e, dobro izvješće koje e, pokazuje da je Bosna i Hercegovina i dalje se zalaže za proces europskih integracija, ali očekujemo od njezinog vodstva da, da izvrši obećanja. Dakle, to nije na nama, nego je to na Bosni i Hercegovini i njezinim građanima. Thank you, Mr. Chair. Hvala, Cornelison. Cornelison je ispravan izgovor mog prezimena. Hvala gospođi Pak na ovom uravnoteženom izvješću. To možda je deprimirajuće, ali takva je situacija. Žao mi je što nisam e, propustila sastanak za izradu kompromisa, nije mi to navika i doista e, zahvaljujem kolegama što su jedno preuzeli moje preporuke, uglavnom većinu njih. Također se slažem sa svim napomenama koje je iznijela gospođa Pak u svom uvodnom izlaganju. Dakle, nedostatak napretka u Bosni i Hercegovini je doista bolan. Političari moraju se založiti i početi daljnju suradnju za budućnost u korist vlastitog naroda. Mislim da je to pokazano i u kompromisu tri u kojem se traži i od međunaroda posveti više pažnje Bosni i Hercegovini. Ponekad se čini da zbog drugih e, možda hitnijih e, međunarodnih pitanja Bosna i Hercegovina zapravo gubi svoj prioritet. Također kada je riječ o kompromisu 11, njima se nastoji osigurati jednaka prava svim konstitutivnim narodima u javnim medijima, što smatramo da nije u skladu sa um, slučajem Sevdić-Finci, zato jer htjeli bismo se tako da i Romi židovi drugi budu prisutni i u javnim medijima. I posljedna napomena se odnosi na SID, naravno. Borba protiv korupcije je svakako od ogromne važnosti i nešto što zaslužuje prioritet. U usmenom amandmanu stoji da to treba biti apsolutni prioritet. No, mislim da se dosta tema natječe za apsolutni prioritet. Dakle, ako bismo mogli izbrisati riječ apsolutni, onda bismo to mogli podržati. U protivnom, ne znam baš. Hvala. Gospodin Kukan će dati dobar primjer. Minuta. Hvala lijepa. Dobro izvješće. to uravnoteženo, koje dobro odražava situaciju u zemlji. Također, uvažavam i pozitivan ton izvješća kao što je gospođa Gomeš rekla, važan izborni zakon, dakle dolazi listopad 2014. i izborni zakon bi trebao biti spreman do tog datuma. Mislim da ovo izvješće donosi važnu poruku, a to je da politička elita, a ne narod zemlje je odgovorna za stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Mehanizam koordinacije je svakako od ogromne važnosti Bosna i Hercegovina sa jednim glasom mora biti jednoglasna za pregovaračkim stolom i važno je također ojačati civilno društvo. U Banja Luci, u Republici Srpskoj je doista oglašen nepotreban alarm zato jer se smatra da ćemo putem ovog izvješća vršiti pritisak na političko vodstvo za daljnju centralizaciju zemlje. To nije istina, to ne stoji u izvješću. U izvješću gospođa Pak poziva na ustavne reforme, ali kako bi zemlja bila funkcionalnija i manj, e, sa manje administrativnog opterećenja. Hvala. Hvala, izvolite. Minuta i 25 sekundi. Izvrsno. Gospodin Štir. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Bosna i Hercegovina doista stagnira, a razlog tome nisu niti Hrvati, niti Bošnjaci, niti Srbi kao narod, naravno ni građani Bosne i Hercegovine. Razlog toj stagnaciji su zapravo dva, s jedne strane separatizam, a s druge strane centralizam. I zato je toliko važno što je izvjestiteljica naša kolegica doris Pak naglasila i u svom amandmanu devetnaest da se mora naglasiti važnost da se nastavi graditi put bosne i hercegovine prema europskoj uniji na temeljima i principima federalizma. evo i ja sam naglašavao i u svojim amandmanima i u svojim javnim stavovima da je upravo federalizam taj ključ za europski put bosne i hercegovine zbog toga sam doista kao i evo i kolegica Pak, napadnut i s jedne i s druge strane iz republike srpske odnosno medija kao što je glas srpske i iz nekih bošnjačkih takozvanih radikalnih medija koji su također se bavili svime i svačime a ne zapravo s europskim putem bosne i hercegovine i to je ključni problem. moramo naći zajedničku politiku europske unije prema europskoj uniji oko kompromisa većina njih doista odražava ono što želim naglasiti a to je princip federalizma. mislim da u kompromisu broj dvanaest riječ segregacija ne stoji i da je bilo bolje rečeno u originalnom tekstu ali sve u svemu naglašavam, put bosne i hercegovine ide preko principa federalizma i napadi koji su išli zbog toga samo pokazuju kako još političari u bih nisu dorasli europskom izazovu. hvala. predsjedniče uz pohvale izvjestiteljici gospođi pack na predanom radu rekao bih kako je opći okvir u kojem su se mogle odvijati reforme u bosni i hercegovini tijekom. two and thirteen godine bio uglavnom povoljan jedna od bih susjeda republika hrvatska. one srpnja je postala lanica europske unije i tako tisuu kilometara zajednike granice s bosnom i hercegovinom pretvorila u granicu europske unije i bosnu i hercegovinu a susjedstvo s europskom unijom nadilazi puko dodirivanje granica. to može i treba biti stimulativno ali podrazumijeva i obveze. naalost i nakon nekoliko kruga razgovora koje je vodio povjerenik za proširenje Stefan füle s liderima bih politikih stranaka očekivani konsenzus oko neophodnih promjena nije se dogodio i tako se zemlja našla na samom začelju onih koji aspiriraju prema eu članstvu na zapadnom balkanu. žalim što je status bosne i hercegovine očekivano ostao nepromijenjen budući da je zemlja već sada kronično blokirana zbog totalne unutarnjopolitičke pat pozicije. reforme u bih su neophodne te treba prozivati i pozivati političke lidere da počnu intenzivno ali iskreno raditi u korist europske budućnosti svojih sugrađana. Hvala lijepo. Hvala. Dozvolite mi da zahvalim gospođi Pak na doista uravnoteženom i realističnom i prijateljskom izvješću, prijateljskom zato što pokušava pomoći zemlji da postane funkcionalna država. Ona je ustrojena na temelju Dajtonskog sporazuma, a zapravo mirovni sporazum nije čvrst temelj na kojem treba ustrojiti zemlju i treba to revidirati slijedom ustavnih reformi koje se predložene u izvješću. Ja ne bih niti pomislio predložiti i predlagati ljudima u Bosni i Hercegovini kakvu federaciju ili kakvu zemlju moraju imati. To je njihova stvar, oni trebaju o tome sami odlučiti, a ne mi, ali trebaju odlučiti da kakvu zemlju žele imati i kakva ta zemlja treba biti. Dakle, imamo različite entitete, također različite političke vođe, a naročito vođe koje ne prihvaćaju kompromis kao način funkcioniranja. Oni trebaju, e, treba se postići konsensus na e, strani Europe, ali isto tako i konsensus oko svega ostaloga. Ima jedan dio izvješća s kojim se ne slažem u kojem stoji da treba ubrzati privatizaciju u zemlji. Mislim da im to ne treba. Imaju i dovoljno problema bez privatizacije u ovom trenutku, problema sa korupcijom, organiziranim kriminalom, trgovanjem ljudima i problema sa susjedima, dakle ne trebaju im još dodatni problemi sa naglom privatizacijom u ovoj situaciji. Hvala vam. Gospođa Kopa. Evo, bit ću vrlo kratka. Želim zahvaliti i čestitati gospođi Pak na ovom izvršnom izvješću koje je postiglo također konsenzus u ovom domu. Evo samo nekoliko kratkih napomena. Ono čemu svjedočimo je nesposobnost političkog vodstva u zemlji da zauzmu zajednički politički stav. Mislim da ne bismo trebali odustati od projekta Ujedinjene Bosne i Hercegovine i također podržavamo ono što je upravo rečeno. Mislim da trebamo insistirati na osnovnim reformama i također izravno komunicirati sa civilnim društvom. Ako političari ne mogu podržati ambiciju jedinstvene europske Bosne, onda ne znam zapravo koja je budućnost zemlje. hvala lijepa predsjedniče brok hvala lijepa našoj izvjestiteljici kolegici Pak na njenom izvješću koja kontinuirano podržava bosnu i hercegovinu na njenom putu u europsku uniju. E, smatram da osobno a i vjerujem svi hrvatski zastupnici kao novi zastupnici u europskom parlamentu žele da ne dođe do povijesne nepravde a to je da bosna i hercegovina bude zadnji vagon u vlaku jugoistoka europe prema europskoj uniji twenty two godine nakon meunarodnog priznanja bosne i hercegovine jo nije stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. to nije dobro. smatram da provedbu presude europskog suda za ljudska prava sejdi finci moramo gledati na nain da ona osigura i jednakopravnost i konstitutivnost hrvatskog naroda budući da je on jedan od tri pravna naroda u bosni i hercegovini. rezultat provedbe te presude ne smije ići na uštrb interesa hrvatskoga naroda. također mi je žao da je došlo do suspenzije ogromnog dijela ipa sredstava za bosnu i hercegovinu to nije dobro. na taj način relativizira se europska perspektiva bosne i hercegovine i na neki način ne potiče daljnja europska dinamika kada je riječ o federaciji smatram da tu moramo osluškivati stavove političkih stranaka u bosni i hercegovini i uključiti federalnu razinu u koordinaciju europskih poslova u bosni i hercegovini. to je ono što nedostaje. želio bih da kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju europska unija i njena vanjska politika imaju utjecaj na rješavanje onih nekoliko pitanja koja su sada primjerice na stolu a to je protokol na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s hrvatskom radi zadržavanja tradicionalne trgovine pa i utjecaj na vlasti u bosni i hercegovini da dignu ekološke standarde primjerice u rafineriji u bosanskom brodu koja ne samo da otežava život u bih nego i u hrvatskoj. hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lepa čestitke. lijepa. Ja također želim čestitati izvjestiteljici. Ja sam jako razočarana zbog neuspjeha sastanka u petak u Sarajevu. Politički vođe očito nisu u stanju naći rješenje, znači ne postoji politička volja za to. Ja sam već, e, ja sam to već rekla prije nekog vremena u Sarajevu, dakle pitanje e, hoće li međunarodna zajednica priznati rezultate izbora e, u Bosni i Hercegovini ako se ne razreši problem sa presudom Sedić Finci. Ja želim ja se želim pridružiti apelu izvjestiteljice i mog kluba zastupnika da moramo biti prisutniji u Bosni i Hercegovini, ne samo prisutniji, nego i Evropska unija tamo mora govoriti jednim glasom, dakle e, složno E, posljednji je izvješće Frontexa pokazuje da je u prethodnoj godini usporedbi sa godinom prije toga broj e, tražitelja azila iz Bosne i Hercegovine u europskim državama se smanjio. E, to je ohrabrujuća vijest iz Bosne i Hercegovine i moramo učiniti sve što je moguće kako ne bi došlo do zloupotrebe režima, bezviznog režima za građane ove regije. Hvala lijepa. Hvala. Ljudi stalno krive političare, no tko bira političare? To su ljudi. Dakle, oni biraju ljude koji žele, lidere koje žele. Ako se ispostavi da su to teške osobe, to je odgovornost ljudi Bosne i Hercegovine. Istovremeno, doista se divim upornosti i predanosti Doris Pak ovoj temi. Ja sam um, uvijek bio skeptičan prema Daytonskom e, sporazumu. Ne znam, um, nisam očekivao da će to biti veliki uspjeh. Možda se dokaže da sam u e, krivu, ali nakon građanskog rata ne iznenađuje da je ovo zemlja s puno izazova koju je potrebno definirati kao unutarnju državu. To je e, federacija i zapravo bi ona trebala biti federacija možda sličnija Belgiji i iskreno ideja snažne vlade u Sarajevu mislim da ona nije e, vjerojatna s obzirom na velike razlike između konstitutivnih naroda. E, to je moje mišljenje. Mi, moja, dakle, moj klub podržava izvješće kao i amandmane, kompromisne amandmane, i također e, podržavamo Bosnu i Hercegovinu kao buduću državu kandidatkinju za e, članstvo i s vremenom bi ona e, to mogla i postati, ali tu nemam nekakve velike nade s obzirom da prethodno treba riješiti niz izazova. No, u svakom slučaju možemo se nadati tome. Ono s čime se ne slažem je s predstavnikom GUA. Mislim da da bi više privatizacije ili decentralizacije bilo poželjno za razliku od njegovog e, mišljenja. Inače se slažem s izvješćem, e, pogotovo u onom dijelu koje se odnosi na borbu protiv e, korupcije, organiziranog kriminaliteta, zaštite prava manjina i tako dalje. Mislim da zemlja ima pravo nadati se ulasku integracije, ali još je pred njom dalek put. Hvala gospodine predsjedniče. Mi ćemo se slažemo u velikoj mjeri s analizom izvjestiteljica o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. 2013. godine postignut je veliki napredak e, u pogledu e, dijaloga na visokoj razini u svrhu e, pristupanja i planu puta u skladu tog dijaloga. Bitna je provedba odluke u predmetu Sejdić-Finci I kao što znate, unatoč činjenici da politički vođe još uvijek nisu postigli značajan rezultat, e, komisija će i dalje e, podupirati e, proces olakšavanja. Ono što je jako važno je to da se zabrinutost Europskog parlamenta i komisije jasno objašnjava bosansko partnerima i kompromisni amandman broj 3 poziva nastavak angažmana europskih institucija i e, međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Mislim da je njihov angažman e, koristan. Kad je riječ o IPI, Europska komisija je prije Božića e, pripremila program E, za 2014. E, godinu e, u iznosu 42 milijuna što je manje od onoga što je bilo predviđeno, a to uključuje i programe za uključivanje Roma. No za nas je jako važan i IPA 2 program, iako nemamo temelj, za to i potrebna nam je koordinacija s partnerima da bi se pripremio program IPA 2. Strukturni dijalog koji će se održati s povjerenikom e, Fuleom e, u vezi s IPOM 2 će olakšati definiranje pristupa e, Bosni i Hercegovini u pogledu programa IPA 2. Hvala. Biću vrlo kratka, gospođa Gomez više nije tu, možda kolegice mogu prenijeti da ja ne odbijem sadržaj tog amandmana amandmana, nego samo kažem da taj amandman ponavlja ono što sam ja već rekla u prvom amandmanu. Dakle, u mojoj točki A stoji Evropska unija ostaje posvećena e, približavanju Bosne i Hercegovine. To sam promijenila u formulaciju Europska unija i dalje ostaje posvećena suverenoj i ujedinjenoj Bosni i Hercegovini. Mislim da je to još e, jača formulacija od formulacije gospođe Boskot. E, ona je u svom amandmanu spominje Srbiju i Kosovo. Mislim da te stvari trebamo izostaviti iz ovog izvješća Mislim da se ovdje trebamo baviti samo Bosnom i Hercegovinom i to nema nikakve veze sa Srbijom i Kosovom. Dakle, ja nisam protiv tog e, inzistiranja na jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. E, dakle, način kako sam ja to formulirala, mislim da se e, to ne može jače izraziti i molim, da se, molim ih da prihvate to moje mišljenje. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je točka pet izvješće o napretku bivše Jugoslavenske republike Makedonije za 2013. godinu. Kolega Howitt ima riječ. mislim da kada ste rekli da će izvješće gospođe e, Pak biti vrhunac današnjeg dana, mislim da ste zaboravili da sam ja sljedeći. E, ali mislim da je savršeno izvješće do Doris nešto što treba posebno istaknuti, posebno istaknuti. Prije svega, prošle godine sam ja predložio horizontalne amandmane da se e, spominje u naslovu e, bivša e, republika Makedonija. I to je nešto što smo mi usvojili prošle godine, to je prihvatila Europska komisija i da će se zapravo spominjanje imena ublažiti korištenjem riječi e, država, zemlja i tako e, dalje. I e, to je dobilo potporu ovog odbora prošle godine. Kad je riječ o kompromisima, kompromis 2 odnosi se na poziv e, grčkom predsjedništvu i mislim da tu postoji e, značajna mogućnost, niz kolega koji bi nam mogli e, pomoći da postignemo napredak u definiranju teksta. Gospodin Kilok, gospodin Vuljanić kaže bi otvaranje pregovora doprinjelo dobrosusjedskim odnosima, ali isto tako neke sadašnje politike e, su prepreka napretku kao što je napomenuo gospodin e, Kovačev. E, kompromis 3 odnosi se na sadašnje stanje reformskih procesa. Ja sam u svom kompromisu prihvatio amandman gospodina Salavaka. Slažem se da Aki treba E, prihvatiti, ali ja sam, tu sam tu dodao i svoj amandman. I kompromis četiri s pet e, kolega iz odbora za dobrosuzetske odnose. Gospodin, gospođa Kopa je rekla da se nada da će se pitanje imena riješiti prije početka od e, pregovora. Nadam se, ali sam i otvoren i e, prijedlogu gospodina Fulea da bi se to moglo riješiti i nakon otvaranja e, pregovora. Mislim da, e, da je riječ, da bi bilo dobro da se to riješi prije, da je to nešto što je prihvatljivo. Gospodin Dženeku i gospodin Picula su izrazili svoj stav o riječi essential, odnosno bitno. Kad je riječ o kompromisu broj 5 odnosi se na pitanje imena. Nadam se da ćemo moći nastaviti raditi ono što smo radili niz godina, a to je da bilateralna pitanja ne smiju igrati ulogu u pristupnom procesu. Ali kad je riječ o pitanju imena, gospodin Picola i gospodin Komucacos su rekli da e, iako smo kritični prema procesu da trebamo vjerovati e, posredniku e, Europske unije i kao što je gospođa Ljubčijeva predložila, dakle s njim se, s njezinim se prijedlogom slažem. Kad je riječ o gospodinu Komuncakosu i gospodinu Vuljaniću, oni žele da se postigne napredak bez daljnje odgode i žele da se koristi riječ napori prema prijedlogu gospođe Kope u vezi s prijedlogom gospodine, gospođe Kovakove. Europska unija kao i sama zemlja, njezina vlada trebaju objasniti unaprijed prednosti rješavanja spora oko imena. Kad je riječ o kompromisu 7, Hoću li e, proći sve kompromise ili najvažnije kompromise? Aha, najvažnije. Tako mi je naložio predsjednik. Kad je riječ o kompromisu 7, napredak e, u odnosima s Bugarskom, e, gospodin Kulov, gospođa Kulčijeva i gospodin Ilčev su predložili da se postigne e, bilateralni sporazum e, kad to bude e, moguće. Gospodin Kovačov i gospodin Kirilov su dali svoje amandmane i ja sam unatoč njihovom nepravodobnom sladnju amandmana ih uzeo u obzir. Kad je riječ o kompromisu 11, ja bih htio zadržati da se naglašak dakle, zadrži E, na izvršavanju preporuka e, OHCR-a i OSS-a i ODHR-a. Kad je riječ o neovisnoj javnoj administraciji, ja sam zadržao predložene amandmane. E, ja sam preuzeo amandman, odnosno prijedlog gospodina Tenoka i gospodina Vuljadnića u pogledu pojma nacionalizma. Htio bi to objasniti. Nitko se, nitko ne optužuje tu zemlju za ultranacionalizam. U svakom slučaju je to nešto što s čime se Europska unija ne slaže ni u jednoj zemlji. I nacionalizam se može često brkati s patriotizmom što je zapravo pozitivno prihvatljivo. I htio sam to pojasniti u pogledu ovog amandmana. Kad je riječ o e, jezicima, nikad nisam imao namjeru kao što nisu niti drugi imali namjeri, namjeru e, izbaciti naziv e, makedonskog jezika, dakle više ga ne nazivati makedonskim već smo samo htjeli poticati različite zamjeni, zajednice da uče jezike drugih zajednica i poticali smo zapravo dvojezično obrazovanje u skladu s e, onim što je rekla gospođa Cornelison. I to je nešto što treba poticati u e, kontekstu integriranog obrazovanja. I stoga mislim da je e, taj kompromis pozitivan i konstruktivan. Pitanje slobodnih medija je vjerojatno naj spornije pitanje. Zakon o medijima je usvojen 26.12. I parlament se sastao tek ovaj tjedan umjesto prošli tjedan. Jutro sam dobio nove informacije. Treba zapravo treba izbrisati referencu na određeni zakon o medijima, već e, se e, navesti, dakle spomenuti medijsko zakonodavstvo. Dakle, treba usvojiti e, zaštitne mjere u zakonu o medijima. I sadašnji zakon o medijima treba postati predmet dodatnog dijaloga i konzultacija kako da se reforme dogovore uz potporu zajednica koje žive u zemlji. I to bi bio prijedlog amandmana za koje se nadamo da će dobiti e, potporu u odboru. Preskočit ću neke druge točke kako bih bio što kraći. Kad je riječ o borbi protiv e, korupcije, u pravosuđu. Napravit ću dva odvojena odjeljka. E, pritom ću preuzeti niz amandmana gospođe Makove. E, prihvatit ću sve e, amandmane koje se odnose na socijalno zapošljavanje i sve to će biti pretočeno u jedan koherentan tekst s gospođom Kajon i gospodinom Farmom. Ja sam e, kolegama iz EPP-a izrazio zabrinutost zbog e, izmjena zakona o prekidu trudnoće koji je e, došao bez konzultacija u parlamentarnu proceduru. Ja sam iznio svoj stav o tome i danas ne kažem da parlament ili Europska unija podržava određeni stav o tom E, pitanju, znam da je to osjetljivo pitanje koje nije obuhvaćeno e, europskim ugovorima, ali mislim da treba e, poštovati stav EPP-a i mi smo napravili popis za glasovanje i oko toga se treba dogovoriti na temelju tih glasova. U svakom slučaju EPP bi trebao glasovati o tom pitanju i nadamo se da će to biti dio završnog kompromisa. Sveukupno gledajući, gospodine predsjedniče, postoji niz amandmana, kao što je uvijek slučaj e, kad je riječ o ovom izvješću. Nadam se da su svi konstruktivni. Nadam se da će prije svega grčki i bugarski kolege držati da sam uzeo u obzir i usvojio većinu njihovih e, amandmana i E, namjerno sam nerazmjerno puno puta naveo e, važnost dobro susjedskih odnosa i nadam se da ćete vi u glasovanju dati potporu ovom izvješću. Hvala. list Svega popis je zaključen, imamo 13 e, govornika, svatko će imati po jednu minutu. Mr. Kukan, but I miss your name on it. Gospodine Kukan, izvolite, ali tu nije vaše ime. E, hvala. E, trebat treba će mi minutu i 25 sekundi. Molim vas da mi dopustite. Budući da je zemlja ima dugačko ime, dopuštit ću vam to. Hvala vam na veliko dužnosti. Ja sam nekoliko puta spomenuo da bih htio da dobijemo uravnoteženo izvješće koje može nam dati mogućnost da podupremo napredak i integraciju te zemlje. Ali e, realistično pokušavamo gledati politički, društveni i ekonomski stav. Trebamo biti konstruktivni i poticati makedonski narod da nastave s procesom integracije. Ali isto tako trebamo istaknuti probleme i izazove s kojima se zemlja suočava. Hvala izvjestitelju što se toga držao, ali hvala svim kolegama na amandmanima koji su doprinijeli točnosti izvješća. Mislim da ne bi bilo moguće u potpunosti izbjeći različitost stavova kad govorimo o ovim e, ovom izvješću, pogotovo kad uzmemo u obzir e, grčke i bugarske kolege, ali trebamo uzeti u obzir i njihovu zabrinutost. Kad je riječ o kompromisnim amandmanima, e, drago mi je da je tijekom sastanaka vladala jedna pozitivna, konstruktivna atmosfera i da je e, izvjestitelj sve to rješavao džentlmenski. Kad je riječ o drugim pitanjima, u potpuno se slažem s potrebom otvaranja pristupnih pregovora s Makedonijom i to prije svega da treba iskoristiti grčko predsjedništvo da se prekine e, taj zastoj u procesu. Važno je imati na umu da integracija Makedonije predstavlja i test e, za kredibilitet politike proširenja Europske unije. Također je važno naglasiti važnost izvršenja, odnosno provedbe preporuka istražnog parlamentarnog povjerenstva. Mislim da i vlada i oporba se trebaju usredotočiti na provedbu reformi te na integracijski proces zemlje. Jedno kratko pitanje izvjestitelju, iako je to objasnio. Kad govorimo o dvojezičnosti, znači li to da jedan dio stanovništva mora naučiti albanski jezik? Jer ja sam iz Slovačke i kada bi mi netko rekao da moram naučiti mađarski, ja bih prosvjedovao i to vrlo snažno. Richarde, možda to možete objasniti, jer tu nešto postoji e, što bi trebalo jasnije precizirati i specificirati. Hvala. Upravo uh, ste uništili sjajan imić koji ste stekli tijekom prve rasprave. Gospođa Kornelisen, hvala, bit ću vrlo kratka. Još jednom, odlično obavljen posao eh, izvjestitelja, mislim da se radi o izvješću koje je politički vrlo osjetljivo. dva zahtjeva za potporom amandmana. Prvo, amandman 53. um, pozdravljamo ime koje predlaže poslanik Europske, e, Ujedinjenih e, naroda. Dakle, radi se o prijedlogu koji uključuje geografsku e, komponentu. Mislim da bismo trebali iskoristiti ovo izvješće da bismo iskoristili svoje ograničene ovlasti da bismo dali jednu konkretnu izjavu. Nadam se da će ovaj amandman dobiti potporu. Drugo, pitao sam se na koji način izvjestitelj predlaže da se pozabavimo različitim amandmanima gospodina, gospodina Vuljanića i naših amandmana 113163 i 1.6.7 o važnom pitanju zaštite okoliša i upravljanja, odnosno gospodaranja vodom. Radi se o okolišnoj strategiji, energetskoj strategiji, o politikama u tom području, te radi se o mogućnosti izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima. Zanima me mišljenje izvjestitelja o tim pitanjima. Gospodine Tenok. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, čestitke kolegi Hauitu. E, Naravno, ovo je bio vrlo, ovo je dobro e, izvješće, iako je zadaća bila vrlo e, izazovna. Prepreke mm, za pristupanje Europskoj uniji e, kad je riječ o Makedoniji su velike. Moj klub zastupnika je uvijek podupirao Makedoniju na tom putu. Nikad nismo shvaćali E, to cijelo pitanje imena i nadamo se da se ta problematika može razriješiti i prevazići. E, nadam se da će se to e, uspjeti amandmanima. Mi ćemo se suzdržati što se tiče amandmana u vezi sa Bugarskom i također smo zabrinuti i imamo ozbiljne primjedbe što se tiče kompromisa 12 o dakle pitanju e, ob, temi obveznog, e, obvezne dvojezičnosti. E, možda bi engleski trebao postati lingva franka na Balkanu e, jer tamo zaista ima jako mnogo jezika. Mislim međutim da obvezivati naroda narod uči E, neki drugi jezik je zaista, to znači zaista, e, to je previše, to znači ići predaleko. E, Dakle, kao što je rekao kolega Kukan, to bi značilo slično kao prisiljavati Slovake da uče jezik jedne manjine, e, mađarske manjine u Slovačkoj. Slično bi bilo kad bi se prisiljavalo Makedonce u Makedoniji da uče albanski. Dakle, mi ne možemo, nije naša stvar da se miješamo u to e, koji će se jezici učiti u zemlji. Mislim da to nije nešto u što se mi trebamo miješati. Toliko dakle o, u vezi sa obaveznim učenjem albanskog. Mogu li još e, nešto reći? Već govorite više od e, dulje od jedne minute. E, samo bih htio reći još nešto o prekidu trudnoće. E, govorniku je oduzeta riječ gospodin Vuljević. Jednostavno ću prekidati one koji govore dulje jer inače nećemo uspjeti odraditi cijeli e, sve što nam je na dnevnom redu. Gospodine Viljeći, izvolite na minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom sveobuhvatnom i vrlo dobronamjernom izvješću. Problem sa Makedonijom odnosno rješavanje tog problema je e, doista e, bi mogao, mogao biti primjer toga kako se problemi mogu, mogu rješavati ako se u tome uspije. Tko je pozvan da pomogne Makedoniji da pređe taj most kad je riječ o e, imenu ako ne grčko predsjedništvo? Zar ne bi bilo vrijeme da se to sad učini? Inače, zemlja koja je doista uložila velike napore i pokazala zaista e, dobru volju u provođenju e, reformi bit će zaustavljena na svom putu i što će se onda dogoditi? Doći će do okretanja, ponovnog okretanja prošlosti. Kakva bi korist bila od toga? Ako želimo da se ova zemlja okrene svoje budućnosti, onda bi, bismo im trebali pomoći upravo za vrijeme grčkog predsjedništva. Odnosi sa susjedima su od bitne važnosti. E, zbog geopolitičke situacije u kojoj se nalazi Makedonija. Svi znamo da je okružena e, s kojim zemljama je okružena, trebala bi imati izvrsne odnose sa svim tim zemljama. Evropska unija i ovaj naš odbor su tu da im u tome pomognu. Hvala lijepa. E, ponavljam, ja ću prekidati svakoga nakon jedne minute. Kolega Salavrakos, izvolite. Molim vas, budite dobar primjer i pridržavajte se vremenskog ograničenja. Vi ste govorili najdulje od svih, kolega Tenok. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče možda e, kad bismo imali izvješće o Falklandskim otocima možda bi drugi rekli e, da je besmisleno što je Velika Britanija ušla u rat zbog Falklandskog otočja. E, isto tako drugi ne razumiju stajalište Grčke i čini im se da je to besmisleno, ali tako se isto nama svima činila besmislena politika Velike Britanije prema Falkanskim otocima. U protoklih e, nekoliko godina e, u Grčkoj je bilo nekoliko vlada i samo jedna od njih je insistirala na imenu Makedonije. Trenutno je na vlasti e, vlada koja pokušava stvoriti probleme koji inače ne postoje. Želim samo e, naglasiti da je ovo pitanje za Grke danas jednako besmisleno kao što je pitanje Falklandskih otoka za Veliku Britaniju. Izvolite gospodin Pikula, Picula inteligentni ljudi to jednostavno trebaju shvatiti. Uvrijedilo me ovo što je rekao kolega Tenok. O njom, usprkos preporukama Europskog parlamenta i komisije. Ipak ohrabruju vijesti o približavanju suprotstavljenih stajališta što naznačuje mogućnost raspleta spora koji tako dugo neopravdano drži Skopje po strani pregovaračkog procesa dovodeći u pitanje efekte reformi koje se provode ili trebaju provesti ovo naravno ne znači da treba zanemariti probleme koji traže predano zalaganje vlasti u Skopju od borbe protiv zlouporabe administrativnih resursa preko sumnji u pristrano pravosuđe do raširene korupcije djelovanje političkih stranaka treba biti transparentnije pogotovo onih na vlasti važno je pitanje odnosa politike prema medijima i jamčenje njihove slobode u praksi a ne samo deklarativno u dokumentima. uz to pozornost valja usmjeriti na prilike u lokalnoj samoupravi koja je u svakoj demokratskoj zemlji važno ustavno pravo koje građani moraju službeno konzumirati. no makedonija iz izvješća u izvješće napreduje u savladavanju prepreka njeni građani su proeuropski orijentirani i treba tu činjenicu konačno integrirati u snažno političko priznanje od strane europske unije i njezinih institucija. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Richard, hvala lijepa na e, uloženim naporima. Mislim da možemo shvatiti frustraciju e, makedonskog naroda zbog nedostatka napretka na putu prema Europi, ali istovremeno e, jasno je da su naše preporuke proteklih godina vrlo selektivno, samo selektivno primijenjene. E, htio bih reći samo jednu stvar u vezi sa bilateralnim e, ugovorom između Skoplja i Sofije. E, postoje dvije sporne stvari. Jedno je da da se ne želi priznati ugovor između Makedonije i Bugarske iz 1999. A drugo je da e, vlada e, Makedonije ne želi slijediti preporuke Europskog parlamenta. Hvala lijepa gospodin Štija ove rezolucije jest da makedonija mora otvoriti što prije pristupne pregovore s europskom unijom svi znamo za problem eh, oko imena međutim to ne spada u europsku agendu. ako ćemo koristiti članstvo u europskoj uniji da bi riješili naša bilateralna pitanja onda jednostavno neće biti ništa od europske ideje. druga stvar koju želim naglasiti jest podržati kolegu kukana oko e, e, opaske oko dvojezičnosti mislim da tu moramo imati puno e, precizniji rječnik. hvala vam puno. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Čestitam kolegi Hovitu. pridružujem se ovoj ocjeni kolege Štira i iz hrvatskog iskustva Makedonija je bila naš partner u procesu pristupanja i počeli smo taj projekt e, praktički u isto vrijeme i na zagrebačkom summitu smatramo da nije dobro da nekoliko godina prolazi uz preporuku europske komisije a da pregovori nisu otvoreni. to govorim iz velikog respekta i uvjerenja prema predsjedništvu grčke. grčka je učinila veliki korak za hrvatsku. two thousand and kada je imala zadnje predsjedanje omogućila nam je brzu dinamiku procesiranja zahtjeva za članstvo. To ćemo uvijek pamtiti, cijeniti i vrednovati. Zato mi se čini evo sada 11 godina nakon toga ovo je pravi trenutak za novi iskorak, bilateralna pitanja ne smiju biti dio pristupnog procesa, a susjedi i njihova kohezija prema Europi može ići jedino ako proces ide, a ne stoji. Hvala lijepa. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да поздравим господин Холиц за усилията да ни предложи един добър доклад, имайки... Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim čestitati kolegi Hauitu na vrlo dobrom izvješću. Svi znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje i da je proces e, približavanja Makedonije usporen. E, vjerujem Međutim, da su ovi kompromisni amandmani vrlo dobro rješenje. Međutim, e, moju pažnju je privukao usmeni amandman na amandman 7. E, htjela bih zamoliti da ga se podrži jer sličan tekst je uložen i e, nadala sam se da će biti podržan. Dakle, sve se svodi na to da na, na e, buduću podršku Bugarske Makedoniji. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih također htjela čestitati izvjestitelju. Uložio veliki napor, iako se ne slažem u svemu s njime, ali E, vidim da je zaista pokušao ukorporirati sva naša stajališta. E, vlada e, Makedonije se također trudi riješiti pitanje imena. To nije formalno pitanje, to je bitno pitanje. 70 godina nakon drugog svjetskog rata čini mi se da zaboravljamo zašto je do njega uopće došlo. Čini mi se da se trenutno e, tiska novac sa likom Aleksandra Makedonskog na novčanicama. Dakle, oni e, nastavljaju sa takvim e, politikama i time ova tema ostaje na dnevnom redu. Hvala lijepa. E, koliko ja znam, novac sa likom Aleksandra Makedonskog već preko 2000 godina nije, e, ne vrijedi. Možda i druge zemlje imaju lika Aleksandra Makedonskog na svom novcu, možda i njih valja opomenuti. kolegice Ibrišagić ima riječ. Hvala lijepa. Ono što ću ja reći ide u istom smjeru kao što su mnoge kolege već rekla e, što se tiče e, dvojezičnosti. E, mislim da se ne može insistirati na tome da se obaveže ljude da uče drugi jezik jer oni će to sami od sebe i onako činiti u Švedskoj bi to na primjer značilo da se e, ljude prisiljava da uče finski. Ja razumijem vašu motivaciju, ali mislim da bismo trebali promijeniti e, tu formulaciju u izvješću. Također vas želim pitati što mislite pod, podrazumijete pod ultranacionalizmom. E, u Švedskoj bi mi bilo jasno na koji dio društva se misli kad se spominje ultranacionalizam, ali mi to nije jasno u kontekstu Makedonije, pa vas molim da mi to objasnite. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj nacrt rezolucije odražava naša stajališta između e, odnosima između Europske unije i Makedonije. Komisija će nastaviti podržavati zemlju i nastavit će voditi strukturirani dijalog e, i također pružati financijsku pomoć. Komisija u svom izvješću o progresu ukazuje na mjere koje valja e, provesti kako bi se E, provele preporuke e, e, kao što je izvjestitelj rekao neki neke od mjera koje su se dogodile u proteklim tjednima, na primjer zakoni koji se tiču medija, mi naglašavamo veliku važnost konzultacija i pridržavanja međunarodnih standarda. Također a to je dio našeg prošlogodišnjeg izvješća, nastavit ćemo, dakle potičemo vladu da nastavi e, dijalog sa predstavnicima medija. Kao drugo što se tiče izbora, e, e E, sada se u parlamentu razgovara o izbornom zakonu. Mi se nadamo da će biti usvojene izmjene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, osobito e, što se tiče e, sljedećih izbora u lipnju. Preporuke iz izvješća će komisija naravno razmotriti. E, samo još želim reći da mi pridajemo veliku važnost aktivnom civilnom društvu. Također se bavimo preporukama što se tiče gospodarskih kriterija. Kao što znate, e, komisija primjenjuje stroge kriterije u tom pogledu. Hvala lijepa. ja ću odgovoriti samo na konkretna pitanja. Saslušao sam sve komentare, e, sve ih vrlo ozbiljno shvaćam i zahvaljujem svima na onome što su rekli. Što se tiče dvojezičnosti, ja sam u uvodnom izlaganju vrlo jasno rekao da mi naravno ne govorimo o obvezi učenja drugog jezika, dakle tu piše da mi naglašavamo važnost e, poticanja ljudi da uče i drugi jezik. E, to dakle ne znači obvezu. Poticanje nije isto što i obveza ja doista vjerujem da je tu ra, e, e, riječ o nesporazumu. Nitka, nitko nije imao namjeru u izvješću govoriti o obvezi. E, ako međutim postoji ta zabrinutost u vezi sa eventualnim e, krivim tumačenjem ovog teksta, onda sam naravno spreman e, u suradnji sa kolegama preformulirati ovaj tekst. Ako imate prijedloge kako bi ga se trebalo bolje formulirati, molim da mi e, te prijedloge dostavite. Ali ja doista mislim da zaista nema realno gledano nema osnove za nesporazum, e, za, za krivo tumačenje. Što se tiče ultranacionalizma, e, ovdje doslovno piše osjećuje se sve vrste ultranacionalizma u zemlji. Dakle, tu ne kritiziramo nikoga konkretno, nikoga pojedinačno, odnosno e, ne izdajamo nikoga kao ultranacionalizma, zbog ultranacionalizma. E, ja sam jednostavno bio zabrinut da ako upotrebimo riječ nacionalizam da bi to bio lošiji signal e, jer onda bi to značilo da nacionalizam odnosno e, domoljublje je nešto što je problematično i zato sam upotrijebio riječ ultranacionalizam. Dakle, mi nikoga ne optužujemo, nikoga u Makedoniji ne optužujemo ovom formulacijom. E, mislim da je ova formulacija vrlo... Govori se o zemlji, dakle bilo koje zemlji u suštini. Što se tiče ovoga što je rekla gospođa Cornelison o članku 53, odnosno o geografskom e, nazivu, e, ja ću to prepustiti glasanju. Zeleni su me e, zamolili da nešto kažem o njihovim amandmanima. Zamolio sam bugarske kolege da pristanu na kompromis sa mnom o temama za koje su im važne i oni su pokazali spremnost u tom smislu. Mislim da bih isto, istu molbu uputio i drugim kolegama da jednostavno razmisle o tome. E, kolega Kovačev, e, kolegi Kovačevu bih želio reći, kao što znate, e, što se tiče obilježavanja povijesnih događaja, mislim da su e, makedonske vlasti spremne na prihvaćanje naših preporuka. E, hvala gospodine predsjedniče na podršci koju ste dali ovoj zemlji i ovom izvješću. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeće izvješće, a to je Indonezija. Riječ ima Ana Gomez. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjedni na njihovoj suradnji. gospođe Butikova, gospodinu Watsonu, gospodinu Šolcu na njihovoj konstruktivnoj i doista značajnoj suradnji i na njihovim doprinosima koji su poboljšali ovo izvješće. Indonezija je zemlja od izuzetne važnosti i moramo doista reći da cijenimo odnose između E, Indonezije i Europske unije. Smatramo ga strateškim. Indonezija je zemlja koja ima najveći broj muslimanskog stanovništva u svijetu. Članica je G20, demokratska je zemlja, osnivačica je ASEAN, članica je Islamske konferencije i igra važnu ulogu u regiji Azija-Pacifik. Šteta je što Europska unija se ne zalaže više ni strateški ni politički u Indoneziji. Imamo značajne gospodarske veze, europska ulaganja u Indoneziju su doista zabilježila značajan porast u posljednjih nekoliko godina, ali to nije u skladu sa razinom političkih odnosa. Zato ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se ovo izvješće bavi od ogromne važnosti potpisan je 2009. i konačno su ga ratificirale sve zemlje članice svih 27, to je trajalo neko vrijeme i sada je jedino prikladno da parlament ubrza provedbu ovog sporazuma o partnerstvu i suradnji zato jer on nudi goleme mogućnosti za poboljšanje odnosa sa Indonezijom na svim područjima od gospodarstva do e, politike, naročito na područjima gdje se suočavamo sa zajedničkim izazovima. Nećemo zanemariti ni pitanje ljudskih prava i dobrog upravljanja i vladavine prava, to naravno treba i mora se poboljšati u Indoneziji ako je zabilježen značajan napredak u posljednjim godinama, no također svjedočimo i i nekim negativnim pojavama primjerice važnosti koja se pridaje islamskom podučavanju u školama u obrazovanju. Dakle, imamo i pluralistički pristup, ali se stavlja naglasak već na tu vjeru, iako Indonezija ima i nevjerojatnu različitost i u vjerskim pitanjima, a također i u ostalim aspektima. Kada govorimo o gospodarskim pitanjima, Govorimo i o iskorištavanju prirodnih resursa i brojnim problemima koje još treba riješiti na području primjerice šumskih požara, zatim e, e, nelegalne sjeće drveća i također e, i iskorištavanja drvne građe. I također imamo i tu zanimljiva područja za suradnju primjerice na području pomorstva, ali također tu su otvorena pitanja u vezi sa porezima i suzbijanjem poreznih utaja i sličnim, što zabrinjava i Indoneziju i što bi trebalo zabrinjavati i nas i također svaka promjena je tu dobrodošla. Zamijetili smo također i više pitanja u vezi sa pravima žena i općenito ljudskim pravima. Naročito kada je riječ o onome što je povezano sa nastojanjima fundamentalističkih skupina da se prošire u Indoneziji. A to također povlači i posljedice po diskriminaciju također e, zlostavljanje različitih e, društvenih skupina što uključuje i e, muslimanske skupine poput Ahmedija. Važno pitanje ljudskih prava je doista prisutan problem i to je povezano i sa pitanjem gospodarske i socijalne pravde, naročito na Papuji gdje postoje zakoni o neovisnosti, autonomiji, što pogoduje korištenju resursa od strane stanovništva, ali također to još treba unaprijediti. znam da e, se provode saslušanja o rasprave o ljudskim pravima na Papu i nadam se da će to poboljšati daljnu suradnju. I znam da je nedavno predsjednik e, prvog Eh, od jednog od odbora indonezijskog parlamenta bio ovdje nedavno i bio je na sastanku sa mnom i izvjestiteljima u sjeni i pokazao veliku spremnost da surađuje s nama u prepoznavanju problema s kojima se Indonezija suočava na Papuji i to naravno u duhu suradnje. Europska unija surađuje e, sa Indonezijom na rješavanju tih problema i mogli, smo, mogli bismo razraditi neke zajedničke mjere i mislim da ovaj sporazum o partnerstvu doista otvara tome vrata. Evo, znam da nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Evo, želim još samo zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i trebamo riješiti neka manja pitanja ali uglavnom smo se sporazumjeli, imamo 18 e, kompromisnih amandmana što će svakome svima olakšati glasovanje. Hvala. How many time? Koliko puta? Hvala. E, koliko vremena? Hvala. Gospodine predsjedniče, Ana Gomez je spravo istaknula određena otvorena pitanja koja još postoje u Indoneziji. Korupcija, je jedno od tih pitanja kao što je poštivanje manjina i također mm, poštivanje civilnih organizacija, organizacija civilnog društva. Uglavnom sam zadovoljna ovim izvješćem i ono pozdravlja e, značajne napretke koje je osvarala Indonezija nakon mm, pada prethodnog režima 1998. godine, Suhartovog režima. Indonezija je u proteklim godinama ostvarila značajan napredak na polju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava i razvila je uspješno gospodarstvo i smatra se prokretačkom silom među azijskim gospodarstvima. Ovaj stav Europskog parlamenta uvažava ovaj napredak i također mm, šalje ohrabrujuću poruku, konstruktivnu poruku indonezijskoj vladi Nadamo se da možemo pomoći u rješavanju otvorenih problema, ali ne želimo biti mm, pokroviteljski nastrojeni, ne želimo patronizirati, nego želimo uspostaviti dobro partnerstvo. Kada je riječ o glasačkom popisu, imam jedno pitanje. Vi ste prihvatili moje amandmane i ja sam prihvatila više vaših amandmana, no mislim da postoje neke napomene koje treba izmijeniti i tu ima i drugih amandmana protiv kojih nemam ništa, no ako sve to prihvatimo, onda ćemo imati doista ogromno izvješće i također će to dovesti do više plusa što će, e, od kojih će jedan biti za, a drugi protiv tog razvoja situacije. Dakle, možda bismo se naći, mogli naći sa vama i gospodinom Vodstvenom kako bismo skratili to izvješće i e, razmotrili koje su nedosljednosti. Ne znam e, a što moj klub želi učiniti, ali mislim da bih ja onda u protivnom slučaju morala glasovati protiv tih amandmana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim čestitati gospođi Gomeš na izvrsnom i uravnoteženom izvješću i želim joj također e, zahvaliti na otvorenosti za doprinose od strane izvjestitelja u Sjeni i također u vezi sa amandmanima i kompromisnim amandmanima. Mi smo predložili samo četiri amandmana od 88. To je možda malo manje od udjela koje bismo trebali imati, ali je u redu je. I drago mi je što također je to odraženo u glasačkom popisu. Ne želim tratiti dragocjeno vrijeme gospodina predsjednika, želim samo ukazati na jedan mogući problem u vezi sa e, sadašnjim jezikom koji je upotrebljen u kompromisu 11. Već smo poradili na toj jezičnoj formulaciji, no i dalje ovdje stoji, ja sada neću čitati cijeli tekst, nego samo najvažnije dijelove. Dakle, stoji da sa žaljenjem primjećuje da se e, i dalje stavlja snažan naglasak na podučavanje islama u sustavu javnog obrazovanja i to se smatra da e, dovodi do sektaškog nasilja. Dakle, mislim da je to problematična formulacija. Dakle, što to prozročuje nastanak incidenata. Mislim da je to prejaka formulacija možda bismo mogli reći pridonosi ili možemo razmisliti o nekim drugim riječima, no bojim se da će ovo odmoći i dovesti do e, i nesuglasica ako ustrajemo na tome ovom izvješću. Hvala. Izvjestitelju u Sjeni, e, Sir Graham, me je zamolio da izrazim njegovo uvažavanje dobre suradnje sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjeni i on je naglasio da je rad na kompromisima amandmanima bio izvrstan i doista dobro usmjeren. Želi također naglasiti da je potrebno više trgovine i ulaganja u Indoneziju i u tom smislu idu amandmani koje je podnio klub ALDE i također je u njima naglašeno da je potrebna veća suradnja po pitanju energetike i također da su potrebni amandmani koji se bave potrebom za e, daljnim razgovorima o olakšavanju režima viza. Također Potrebno je ojačati e, razmjenu u okviru programa Erasmus Mundus i također putem različitih seminara e, približiti različite predstavnike političkih strana u Indoneziji i također nadalje je važno intenzivirati e, dijalog između Europske unije i Indonezije o ljudskim pravima u ovom smislu. Sir je podnio određene amandmane u vezi sa tim problemom i nadam se, nada se da će ih kolege poduprijeti. Osim toga je izrazio želju i poziv kolegama da podrža amandman 52 koji se odnosi na situaciju na Papuji i također poziva na pružanje pomoći u ovom području. Hvala. Hvala. Nadam se da ćemo danas ili sutra još riješiti ova otvorena pitanja, ovo što je istaknula Jurija i gospodine Butikov, slažem se da Ne, također s vama gospodine Butikofer e, u tome da trebamo biti konstruktivni i pozitivni. Također Rija je poslala pitanje i doprinosa gospodina Watsona. To nije uključeno u kompromisne amandmane. Možda tu ima nekih naznaka o amandmanima, ali ne izričito. Ja ću ih ponovno pregledati, ne želim zanemariti doprinos gospodina Watsona čak i kad se to nadovezuje na elemente koji su prisutni u kompromisnim amandmanima, ali mislim da bismo mogli doraditi jezik. Ima još jedno pitanje koje je osjetljivije, mm, odnosno liberalizacija viznog režima. Iako je to zapravo doista dugoročno pitanje, Dakle, možemo reći da trebamo početi razmatrati mogućnost pregovora u tom e, području. Ja ću se dogovoriti sa gospodinom Watsonom kako to izraziti i što bi mogli i drugi klubovi prihvatiti. Evo, još jednom želim zahvaliti svima. Gospodin Watson je doista dao značajan i zanimljiv doprinos u ovim područjima Znam da je Indoneziji stalo do odnosa s nama, naročito na području energetike i dozvolite da naglasim da sam ja živjela u Indoneziji da volim tu zemlju. I znam da e, ljudi obraćaju veliku pažnju na nas, na Europsku uniju, na e, europsku kulturu, naročito zahvaljujući vezama koje Indonezija ima, naročito sa nizozemskom i doista je nevjerojatno koliko mi, europljani, ne poznajemo Indoneziju. Dakle, nadam se da ćemo uz pomoć ovoga sporazuma moći napredovati u tom smislu, dakle i e, razmjeni na ljudskoj razini, a također i u gospodarskoj razmjeni. Hvala. Nažalost moramo izvješće o Crnoj Gori e, odložiti. Kolega Tenok moramo vidjeti možemo li to na neki drugi način učiniti, ali danas to moramo danas odložiti. Jer predsjednik vijeća je već došao i moramo preći na točku 9 dnevnog reda. Hvala na razumijevanju. Bimo Kolegice i kolege, e, želim srdačno pozdraviti e, ministra vanjskih poslova Grčke, kolegu Vencelosa. E, drago mi je da je danas po prvi put ovdje s nama i drago mi je i veselim se našoj budućoj dobroj suradnji sa grčkim predsjedništvom. Ja sam prije dva tjedna imao priliku e, s njime razgovarati u Ateni i vjerujem da ćemo e, doista dobro surađivati zato da imamo e, puno razloga i mislim da postoji za to spremnost s jedne i s druge strane. Molim vas da nas dakle izvještite o ishodu vijeća za vanjske poslove i o prioritetima e, grčkog predsjedništva u sljedećih šest mjeseci. Dobrodošli gospodine ministre, imate riječ. Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi odbora, ga htio bih vam doista iskreno zahvaliti na pozivu. Hvala što ste mi dali priliku da odboru AFET koji je u Europskom parlamentu doista vrlo ugledan odbor, predstavim naše prioritete u području politike proširenja. Također bih iskoristio ovu priliku da prenesem pozdrave gospođe Ashton te da prenesem najvažnije zaključke um, vijeća za vanjske poslove. Dakle, koji su najvažniji uh, zaključci uh, vijeća za, vanjske poslove? Uh, vijećem su predsjedavali visoka predstavnica Catherine Ashton, povjerenici File za, zaduženi za proširenje i europsku um, politiku susjedstva, e, Pilbax zadužen za razvoj i Georgijeva za humanitarnu pomoć. Oni su bili prisutni kako bi e, se razgovaralo o različitim pitanjima na e, vijeću. Prva točka na dnevnom redu vijeća bilo je južno partnerstvo sukob u Siriji i regionalne implikacije, uključujući Libanon i Irak. Na početku je visoka predsjednica naglasila e, svoju potporu e, mirovnom procesu iz Ženeve. I postoji e, gospodin Rahim, posebni UN-ov poslanik za Siriju. On je naglasio važnost humanitarnih napora Također treba naglasiti da je 15.1. ove godine održana međunarodna donatorska konferencija u Kuvajtu za Siriju. Visoka predsjednica je naglasila doprinos nizozemske te je rekla da treba naglasiti prioritete u ishodu mirovnog e, procesa. Također je pozvan Iran na tu konferenciju, to je stvorilo nesigurnost u pogledu prisutnosti opozicije u mirovnom procesu. Države članice su naglasile da svi koji sudjeluju u e, mirovnom procesu iz Ženeve e, se moraju nadovezati na konferenciju iz šestog mjesecu iz 2012. godine. Bitno je naglasiti i dalje humanitarni aspekt e, krize. Mnogi ministri su to naglasiti. E, visoka predstavnica je izrazila svoju zabrinutost zbog mogućnosti e, prelijevanja sukoba u, u Irak i Libanon, te posljedice za te zemlje u pogledu nasilja i povećane nestabilnosti. Vijeće je usvojilo zaključke o Siriji. Druga točka bio je Egipat. Visoka predstavnica reagirala je na ishod ustavnog referenduma u, održanog u Egiptu 14. i 15. prvog. Visoka predstavnica je istaknula da Europska unija i dalje podupire e- egipatski narod u e, realizaciji svojih e, težnji iz 2011. godine, odnosno revoluciji koja se tada dogodila ciljevi Europske unije Ciljevi Egipta koje Europska unija podržava i dalje su e, dignitet, e, socijalna pravda, sigurnost, demokracija, ljudska prava i unapređenje gospodarstva. Ustavni proces nudi mogućnost novopolitičkog političkog dijaloga i interakcije koje dovodi do demokratskih e, izbora, e, korektnu zastupljenost različitih političkih stajališta u budućem parlamentu, odgovornost vlade i državnih institucija i veću sigurnost i prosperitet. Visoka e, predstavnica je izrazila zabrinutost zbog nedavnog nasilja, terorističkih napada i pogoršanja stanja ljudskih prava. I Ove godine će se održati parlamentarni predsjednički izbori. E, egipatske su, Egipat se suočava s ekonomskim izazovima i o tome se govorilo. Sljedeća točka bio je bliskoistočni mirovni proces. Visoka predstavnica je e, iznijela svoje mišljenje o stanju tog e, procesa. E, također je potvrdila da se i dalje radi na provedbi e, zaključaka vijeća iz prosinca 2013. godine. U prosincu je vijeće izrazilo potpunu potporu Europske unije za, e, za nastavak napora stranaka i e, SAD-a prema mirnom i trajnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba. U to vrijeme vijeće je također upozorilo protiv aktivnosti koje na neki način e, podrivaju sadašnje e, pregovore. E, također je naglašena spremnost Europske unije da značajno doprinosi dogovoru nakon završetka sukoba kako bi se osigurala trajnost mirovnog sporazuma. E, ne, pa, pakete europske političke, ekonomske i sigurnosne potpoće bez presedana objema stranama se može očekivati u okviru e, završne faze e, pregovora. U slučaju potpisivanja takvog pregovora sporazuma Europska unija će ponuditi Izraelu i budućim, budućoj državi Palestini posebni povlašteni partnerski status koji uključuje veći pristup europskim tržištima, jače kulturne i znanstvene veze, olakšavanje trgovine i ulaganja te promicanje jačanje poslovnih veza. E, poboljšani politički dijalog i sigurnosna suradnja također će biti objema državama ponuđene. Objema državama će biti dakle omogućen bolji politički dijalog kao i e, suradnja u području sigurnosti. Sljedeća točka bio je Afganistan. Vijeće je izrazilo svoj stav E, i izradili su svoju sučut e, danskim i finskim stradalima u incidentu koji se dogodio u petak. E, vijeće je ponovilo privrženost Europske unije dugotrajnom partnerstvu s Afganistanom. Potrebna je veća stabilnost kako bi se pružila pomoć u razvoju. Izborni proces za provincijske i parlamentarne izbore treba biti transparentan i e, kredibilan. Europska unija će ponuditi financijsku i ekonomsku pomoć kako bi se osnažio izborni proces. I dalje se nastavlja zabrinutost zbog stanja ljudskih prava u Afganistanu, pogotovo u pogledu stanja žena. To je nešto što će i dalje biti na dnevnom redu Europske unije. Vijeće je također dalo određene smjernice za strategiju e, Europske unije prema Afganistanu kojem bi se zamijenio sadašnji akcijski plan. I na kraju je vijeće naglasilo važnost e, sporazuma s SAD-om kako bi se olakšalo sigurnosno okruženje u Afganistanu. važan je i dogovor s SAD-om u pogledu E, budućeg e, partnerstva e, s Rusijom. Održat će se u tom kontekstu sastanak na visokoj, na vrhu ove godine. Jedna od tema bilo je i istočno partnerstvo. Vijeće je također razmijenilo mišljenja o istočnom partnerstvu i o tome što treba poduzeti nakon samita u Vilniusu. Na razini ovog vijeća manji e, potezi se očekuju u e, veljači. Prošlog četvrtka na demokratski način u Ukrajini su do, doneseni na krajnje nedemokratski način novi zakoni. Vijeće naglašava važnost rješavanja tog pitanja. Usvojeni su zaključci koji odražavaju ovo stajalište. Iran. Visoka predstavnica je izvijestila o provedbi zajedničkog akcijskog plana između Irana i E3 i EU plus 3. Nakon toga, u skladu sa zajedničkim akcijskim planom, vijeće je usvojilo zakonske akte kojim se obustavljaju određene sankcije protiv Irana. Nekoliko e, detalja. Primili smo izvješće Međunarodne agencije prema kojoj je Iran e, ispunio su obvezne prema zajedničkom akcijskom planu. I s našim partnerima iz e, e, SAD-a i E3 plus EU3 je dogovoreno da će se obustaviti restriktivne mjere koje se odnose određene sankcije koje se odnose na transport e, ulja, petrokemijskih proizvoda i tako dalje. Srednjoafrička republika, vijeće drži da je situacija u toj državi izrazito zabrinjavajuća. Vijeće je postiglo politički sporazum o budućem postiglo dogovor o budućoj operaciji u okviru vanjske, e, zajedničke vanjske e, politike. Cilj je uspostava sigurnog okruženja te pružanje privremene potpore radi olakšanja e, raspoređivanja a međunarodne potporne misije u Središnjoj Srednjoafričkoj republici pod vodstvom afričkih zemalja. Vijeće u potpunosti uzima u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a u pogledu mogućnosti da se misija Miska pretvori u punu mirovnu operaciju. Europska unija može doprinijeti regionalnim naporima da se zaštiti stanovništvo od rizika. Europska unija će olakšati da humanitarna pomoć dođe do, dođe do potrebitih, a polovina pučanstva je treba. Krajem prosinca Europska unija je izrazila svoju zabrinutost zbog situacije u toj zemlji i odobrila je pomoć operaciji Miska. I na kraju, Europska unija i dalje već podupire stabilizaciju situacije u toj zemlji putem doprinosa Miski, a cilj je zaštita civila i stabilizacija zemlje. Europska unija je mobilizirala, prikupila 500 milijuna eura iz instrumenta za mir u Africi Europske unije kako bi dala potporu misiji. Mikrofax je zaprimio 55 milijuna eura od e, Europske unije. 2014. godine Europska unija će dati 77 milijuna eura, a u prosincu je Europska unija pokrenula humanitarni zračni most. I na kraju, Južni Sudan rasprava o teškoj krizi u Južnom Sudanu. Od izbijanja krize u prosincu Europska je tražila trenutačni prekid vatre te je pozvala na pregovore radi iznalaženja rješenja koje će omogućiti vođama Južnog Sudana da e, razriješe svoje sukobe na demokratičan i miran način. Europska unija e, podržava medijacijske napore e, među vladinog e, tijela za razvoj i s time bih zaključio. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω στα ελληνικά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής. Nastavit ću na grčkom jeziku kako bih naglasio koji su prioriteti grčkog predsjedništva. Στη συνάντησή μας με το Προεδρείο na našemu sastanku s predsjednikom Europskog parlamenta te predsjednicima odbora Europskog parlamenta te tijekom našeg sastanka s gospodinom Brokom u Ateni imali smo mogućnost predstaviti prioritete grčkog predsjedništva podrobno. Naši prioriteti odnose se na cjelokupno europsko društvo, jer svi europski građani u ovome trenutku zainteresirani su za povratak gospodarskog rasta, te otvaranje novih radnih mjesta, pogotovo za mlade u Europi. žele postizanje, odnosno naglašavanje europske socijalne dimenzije. Svi europski građani zainteresirani su za jačanje europski, europskih institucija i na razini Europske unije i na razini eurozone. U ovom trenutku je bankarska unija nešto što je vrlo važno za europske građane. Sve nas to zanima, ali posebno je to važno u mediteranskom bazenu te blizu vanjskih granica Europske unije. Tu je važno i pitanje imigracije. Također je bitno da obalne države i ostale države Europske unije ravnomjerno rasporede taj teret. To bi bili prioriteti grčkog predsjedništva. Treće, treći transverzalni prioritet je integrirana pomorska politika te mediteranska politika od ribarstva do okoliša, obnovljivih izvora energije te međunarodnog prava mora. to nije konkretan prioritet grčkog predsjedavanja, odnosno e, proširenje nam nije konkretan prioritet, ali je to važno pitanje, proširenje Zapadnog Balkana. Proširenje i posebice europska perspektiva Zapadnog Balkana bio je prvi prioritet posljednje grčkog, grčkog predsjedništva 2003. godine. Prethodna grčka predsjedavanja bila su obilježena velikim valovima proširenja. Održan je e, sastanak na vrhu na, u Krfu kada je u Europsku uniju ušlo 13 novih država članica, a 2003. godine u Europsku uniju je ušlo 10 novih država članica kada je potpisan Atenski pakt. Europska perspektiva Zapadnog Balkana bio je, bila je glavna točka dnevnog reda prošlog grčkog predsjedništva kako ga je usvojilo Europsko vijeće. Ali to nije slučaj sada, jer mi želimo provesti odluke koje je Europsko vijeće već donijelo na vijeću za vanjske poslove. Rezultati ovih napora odražavaju se donekle u činjenici da će se sutra održati među vladina rasprava o početku pristupnih pregovora sa Srbijom. To je jako važno ne samo za Srbiju, već i za Kosovo, zato što zaključcima vijeća od 19. i 20. prosinca navodi se da će to utjecati na naš daljnji pristup drugim zemljama u regiji, primjerice prema Albaniji. Također smo gledali na mogućnost davanja e, statusa kandidata u lipnju a to je nešto što će utjecati na naše odnose s Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom. I trebamo vidjeti koje će uvjete morati za bo, e, e, ispuniti bivša Jugoslavenska republika Makedonija da bi pristupila, da bi e, otpočela svoje pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Iz povijesnih razloga Htio bih vas podsjetiti da 2003. godine smo se bavili pitanjem pristupanja Hrvatske, a Hrvatska je sada 28. članica Europske unije. U nadolazećim mjesecima a znamo da imamo ograničenu mogućnost suradnje u Europskom parlamentu zbog e, izbora koji se približavaju. Ali Unatoč tome, bit ćemo u stanju poduzeti određene inicijative koje se odnose na budućnost Europe. A kad govorimo o izborima, proširenje je od ključne važnosti. Htio bih reći da ćemo na dinamičan način pokušati se baviti tim pitanjem. Te ćemo se usredotočiti na praktične korake. Najvažnije je da države kandidatkinje budu privržene europskim vrijednostima, kao što to zahtjeva pristupni postupak. Sve države trebaju se ocjenjivati um, zasebno, ovisno o naporima koje uložu, te ovisno o stupnju um, ispunjavanja uvjeta. Evo ću konkretan primjer Turske. U svjetlu sastanka između turskog premijera i predstavnika europskih institucija e, mogu reći da me veseli e, što je otvoreno poglavlje 20 regionalnoj suradnji. Kao što znate da je od 2005. godine ovo 14. poglavlje koje je otvoreno. Nakon niza godina kada, nije bilo, kada se nije događalo ništa, tri godine zastoja. Kao što znate, sve se zapravo temelji na praktičnim potezima koji trebaju dovesti do napretka. Sada postoji institucionalna kriza koja se mora razriješiti u skladu s principima Europske unije. Kad je riječ o stavu Turske prema Cipru, s obzirom na sadašnje kopehanške kriterije, to je nešto, jedna od stvari na e, temelju koje će se ocjenjivati perspektiva ulaska Turske u Europsku uniju. Ne možemo zaboraviti činjenicu da Turska, nažalost, ne želi priznati jednu od 28 članica Europske unije, a to je Republika Cipar. Međutim, postoji niz važnih poglavlja u kojima napredak ovisi o pitanjima koja nisu toliko važna poput ovih koja sam e, napomenuo. Primjerice, obrazovna politika. Tu se može po, e, postići napredak kako bi se zadržala dinamika e, približavanja Turske Europskoj uniji. Trenutačno je Turska stabilna, radi se o glavnom prioritetu naše vanjske politike. Htio bih spomenuti i Island. Treba reći da je Island, odnosno islandska vlada odlučila obustaviti pristupne pregovore. Mi nastavljamo e, surađivati s Islandom u nizu različitih pitanja, recimo u području europskog gospodarskog e, prostora i u području šengenskog režima. Evo i tu ću stati postoji niz područja e, o kojima bih još htio nešto reći, ali ostavit ću prostor za to tijekom rasprave. A htio bih da imamo više vremena za poštenu raspravu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Učinili ste jednu veliku grešku a to je da ste motivirali veliki broj kolega da se jave za riječ. Imamo 18 kolega se javilo za riječ. Zato bih vas zamolio da budete kratki kako bi nam kako bismo mogli dobiti i odgovore na pitanja koja postavite. E, što se mene tiče, želim reći da e, kad je riječ o Ukrajini moramo jasno reći da smo sada u teškoj situaciji jer moramo e, jednostavno e, ustanoviti da je kompletna naša politika prema susjedima trenutno u poteškoćama. E, a to je manje krivnja europskih institucija, a više pomanjkanja spremnosti mnogih zemalja članica e, predsjednik vijeća i generalni gospodine generalni tajniče, ako se ne pozabavimo tim pitanjem i ako ne e, izrazimo jasno svoje zajedničko stajalište, onda nećemo postići odgovarajući napredak. Europska unija se ne smatra, ne, ne doživljava kao e, e, politički faktor od strane Rusije. Mislim da je to jedno od e, pitanja o kojima trebamo razgovarati. A kao drugo, meni je za vrijeme posjeta Ateni postalo jasno da što se tiče politike E, prema sredozemlju e, mnogo toga e, ta, ta politika je još u vezi s, s tim još mnogo toga moramo učiniti tu postoje problemi i napetosti na primjer zalihe plina u istočnom sredozemlju nadalje pitanja turske cipra ako ne uspijemo naći rješenja, svi ćemo izgubiti jako mnogo novca, izgubit ćemo sigurnost opskrbe energijom koju bismo tamo mogli proizvesti i će možda nove napetosti. Jer radi se možda o tome da se sada u Libanonu razgovara o tome e, da se e, nanovo definiraju neke pomorske linije, dakle Hezbola se bavi tim pitanjem. Dakle, ja bih predložio da možda u okviru onoga što još možemo učiniti do izbora, da, se, da mi kao odbor stavimo naglasak na ta pitanja i da, da ih stavimo na dnevni red naših e, budućih sastanaka. To bi bio moj prijedlog. A sada riječ ima kolega Salafranka. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala gospodine ministre u ime e, Pučana. Htio bih vam poželjeti dobrodošlicu i poželjeti vam sve najbolje za vaše šestomjesečno predsjedavanje e, Vijećem Evropske unije. Što se tiče Afganistana, mi smo, dakle, Europski parlament izrazili osudu e, incidenta gdje je 20 ljudi izgubilo živote u petak. Htio bih vas pitati, govorili ste o sigurnosti i potrebi da se postigne sporazum između SAD-a i Afganistana e, kako bi se osigurala, e, osiguralo sporazum o suradnji s Europskom unijom E, da li mislite da je to e, realno moguće? Nadalje što se tiče Sirije, kako vidite e, mogućnosti u vezi ovoga što je reklo vijeće, dakle privremena obustava, vatre, humanitarna pomoć, puštanje zarobljenika na slobodu. Htio bih vas pitati kakve su vaši dojmovi u vezi s tim i nadalje što se tiče Ukrajine zakoni koje je usvojio parlament e, tamošnji je jasno e, pokazao da se jaz između Europske unije i Ukrajine proširuje. E, htio bih vas pitati što biste vi predložili, što mislite da bismo mi u ime Europske institucije trebali reći. Htio bih vas također, htio bih vam zahvaliti na pozivu da posjetimo Atenu u sljedećem sazivu parlamenta. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospodine ministre, želim vam izražiti najbolje želje za vaše e, predsjedništvo. E, iako nam se čini da se svijet oko nas raspada, e, to ima veze i sa našom unutarnjom krizom. Htjela bih vas pitati kao prvo, upravo ste spomenuli vaš, vašu fokusiranost na međunarodnu e, pomorsku politiku e, u vezi sa e, uništenjem kemijskog oružja iz Sirije da li postoji proces konzultacije u koji je uključena Grčka da li je to dio integrirane pomorske politike. Također što se tiče Sirije, e, rat između Irana i Saudijske Arabije e, e, koji bi se potencijalno mogao dogoditi, što bi po tom pitanju Europska unija trebala učiniti po vašem mišljenju u tom Um, procesu ubrzanog raspada Iraka. Što se tiče Turske, primijetila sam to što ste rekli, ali kakve poruke šaljete predsjedniku vlade Turske Erdoganu uh, zbog mjera koje se u Turskoj donose protiv um, razdvajanja izvršne i pravosudne vlasti E, također po pitanju Cipra i onoga što se događa u Turske. I konačno, da li sam vas dobro shvatila e, u vezi sa Srednjom Afričkom republikom da ćemo samo čekati da se tu dogodi genocid? Hvala lijepa. Gospodine ministre, dobrodošli. Otvorili ste cijeli niz pitanja. Imam dojam da se vijeće e, ovaj put bavilo prevelikim brojem pitanja, vjerojatno bi bilo bolje da ste imali manji broj pitanja na dnevnom redu, jer na ovaj način je cijela slika na neki način e, nejasna, a to smanjuje e, važnost Europske unije na međunarodnoj razini. Ja ću se fokusirati na samo jedno pitanje. U Europi postoji jedan novi fenomen, a to je strah od trojke. Trojka je sinonim za sve što je loše i neprihvatljivo za nekoliko zemalja, osobito one koje su pogođene krizom. E, u Grčkoj, kako je e, e, iskustvo u Grčkoj je pridonjela euroskepticizmu a mi e, smo pred izborima za Europski parlament. Gospodine ministre, kako biste vi definirali što je tu bilo pogrešno? Samo ukratko, što je e, pošlo po krivu u vezi sa trojkom u Grčkoj. Što da kažemo našim e, biračima? I moje drugo pitanje bi bilo u vezi sa e, bivšom Jugoslavijskom republikom Makedonijom. Ja smatram da vi, Grčka, e, kao predsjedništvo Europske unije imate šansu napraviti korak napred i pokušati postići napredak u ovom pitanju i mislim da tu možete dati doista ozbiljan doprinos. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Kao što je već rečeno, Grčka e, preuzima predsjedništvo u zanimljivom periodu kada je e, kada se na srednjem e, istoku događaju neobična savezništva i kada dolazi do velike napetosti između Irana i Saudijske Arabije. Mislim da će to uvelike utjecati na situaciju na Srednjem istoku. Mislim da za vrijeme vašeg predsjedništva e, će doći do krajnjeg sporazuma u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Mislim da je to jedan od e, prioriteta vašeg predsjedništva. Europska unija treba strategiju u vezi sa Iranom i Europski parlament će raditi na donošenju te strategije u budućim u, u sljedećih, e, sljedećim tjednima. A također i što se tiče e, trgovine ljudima i e, drogama. Moram reći da je iranska da je delegacija parlamenta posjetila Iran prije E, Božića i dobili smo veliku podršku od e, izaslanstva Europske unije na čemu se želim zahvaliti. E, mi smo zabrinuti zbog situacije u Ukrajini. Mislim da smo i više nego zabrinuti, barem što se tiče kluba zastupnika zelenih. Evropska unija mora stvoriti jače veze sa zemljom istočnog partnerstva, a to su vrlo raznolika i kompleksna društva mislim da trebamo poraditi na jačim vezama sa narodom Ukrajine. Sljedeći govornik, hvala gospodine ministre, želim vam izraziti dobrodošlicu, izraziti najbolje želje. E, što se tiče teme Ukrajina, ja sam bio šokiran paketom zakona koje je usvojio ukrajinski parlament. Možemo li e, Poči od pretpostavke da se to neće jednostavno prihvatiti i preći, preći preko toga ili ćemo, e, hoćemo li usvojiti sankcije protiv ukrajinske vlade zbog toga. Spomenuta je Srednjoafrička republika E, ja se nadam da će e, razgovori Ženeva 2 u vezi sa Sirijom dati rezultate. Naravno, Rusija može izvršiti pritisak na Asadov režim, međutim, također elementi neki elementi među e, pobunjenicima izazivaju zabrinutost. E, novi egipatski ustav, da li se o tome uopće razgovaralo i kakvu podršku Europska unija može dati stabilizaciji Egipta e, kako bi se osigurao gospodarski prosperitet, također zaštita manjina, osobito kršćana. E, još jedna tema je Cipar. Znam da Europska unija posreduje u pregovorima, međutim Turska inzistira na svojoj prisutnosti na e, tom otoku, e, da li, će to biti jedan od prioriteta za vrijeme šest mjeseci grčkog predsjedništva? Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na vijeću o zajedničkoj obrambenoj politici razgovaralo se o militarizaciji Europske unije. Invazija Srednje Afričke republike je još jedna manifestacija toga i mi to strogo osuđujemo. Ako Europska unija treba doprinositi miru e, širom svijeta, onda se mora otići dalje. Ako surađujemo s drugim kapitalističkim zemljama kako bismo kontrolirali razna područja svijeta onda time pokušavamo postići da Europska unija može reagirati brže moramo postići da naše pomorske snage mogu brže reagirati. Htio bih nešto reći o vojnoj industriji koja u Grčkoj e, zatvara proizvodne pogore što dovodi do e, otpuštanja radne snage. Da li se slažete da Sada nastavimo s raspravom. Marijeta, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa. Želim e, poželjeti gospodinu ministru izvrsno predsjedništvo. Rekli ste nam o čemu se razgovaralo na vijeću. Htjela bih inzistirati na e, točki naših, naši odnosi sa Rusijom. Kakve planove, planove imate za sastanak 28. siječnja i kakve su nade da ćemo naći e, zajedničko, e, zajednički jezik? to bi, bilo, to bi bili važni uspjesi za europsku vanjsku politiku što se tiče e, susjed, odnosno sa našim susjedima. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih također htjela izraziti dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Venizelosu. mu poželjeti sve najbolje za grčko predsjedništvo. Dosta ste detaljno govorili o prioritetima i pitanjima o kojima se razgovaralo. Moje prvo pitanje odnosi se na palestinsko pitanje, to je kritično pitanje. Prije nekoliko dana e, najavljeno, je, najavljeno je gradnja 1800 novih e, kuća, zgrada na zapadnoj opali, kako to komentirate? E, I želim vas pitati, jeste li optimist što se tiče rezolucije o ciparskom problemu? Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre. Drugi kolege su već nešto rekli o događajima proteklih dana i sad se ja pitam e, da li ćemo uopće proizvesti jak dojam na predsjednika Janukovića E, da li se slažete sa mnom kad kažem da jedine jedino e, e, jedino što bi moglo dati rezultate bi bilo kada bi učinili korake u vezi sa novcem koji je na računima u Europskoj uniji E, postoji direktna veza između visine međunarodnih obaveza e, Ukrajine, dakle otplate kredita koje Ukrajina duguje i sume novca koju su e, pojedinci iz Ukrajine pospremili na računima izvan Ukrajine i u Europskoj Hvala lijepa. Gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu u Europskom parlamentu, želim grčkom predsjedništvu poželjeti e, puno uspjeha. Mislim da ćemo skupa raditi na jačanju europske pozicije u međunarodnim pitanjima. E, naravno u nastojanju da se e, postigne dodana vrijednost za Europsku uniju. želim vas pitati neke koliko pitanja. Kao što znate, sigurnost je pitanje koje je e, bilo e, načeto još 2008. a od tada je došlo do novih prijetnji, novih izazova što se tiče, ali međutim evropska sigurnosna strategija se nije prilagodila tome. Za vrijeme šest mjeseci grčkog predsjedništva da li planirate postići napredak u stvaranju europske e, pomorske strategije što bi dramatično poboljšalo situaciju već su postala dva pokušaja da se stvori nova strategija protiv piratstva. Kako gledate na to pitanje i kako mislite da se može nešto postići u, po pitanju piratstva u šest mjeseci vašeg predsjedništva? Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, želim se pridružiti riječima predsjednika Broka i kolegice Đanaku koji su rekli da su Afganistan i Sirija vrlo, vrlo važna pitanja i važna za svjetski mir, ali mislim da je razočaravajuće što je vijeće e, za vanjske poslove e, potrošilo, e, posvetilo tako malo Pažnje onome što se zapravo događa u Europi izvan granica Europske unije. Mislim da je to prvo čime se trebamo baviti prije nego što se bavimo cijelim e, ostalim svijetom. Što se tiče istog e, partnerstva i ruske politike prema tim državama, zar ne mislite gospodine ministre da bi se trebao održati sastanak ministara vanjskih poslova posvećen isključivo pitanju našeg istočnog e, pa, partnerstva, odnosno odnosa sa e, našim istočnim susjedima i Rusijom. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre. E, vanjsko-politička agenda Europske unije je pretrpana. Vi ste govorili o mnogo pitanja, ali ja se pitam ne bismo li trebali učiniti korak natrag i malo bolje pogledati naše e, strategije e, e, jedan komentar u medijima u Njemačkoj od prije par dana E, govori, sugerira da tu dolazi do udaljavanja. E, predsjednik Obama će posjetiti Europu. Da li je cilj vašeg predsjedništva e, baviti se sve zaoštrenijim problemima u istočnom partnerstvu i u ili, se treba, ili ćemo se baviti samo globalnim pitanjima koja se zapravo nas, e, odnosno Europske unije, i ne tiču. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, hvala na tome što ste nas izvijestili o tolikom nizu pitanja. Imam e, jedno pitanje, više nego komentar. Jasno ste iznijeli ono što ste rekli, ali nešto me je zanimalo, možda niste stigli do toga. Dakle, kada je riječ o Siriji, u pregovorima, hoće li biti zastupljene sve političke, civilne i vjerske skupine. I drugo pitanje u vezi sa Sirijom je sljedeće. Je li istina da će se kemijsko oružje lansirati sa kretskog obale. Imam još jedno pitanje u vezi sa imigracijom. Dakle, sada imamo e, Dublin 3 i to od veljače ove godine. Pitam se, je li to pitanje sada zatvoreno? je li grčka vlada stala uz Dublin 3 i što znamo da nije riješio probleme koje je prouzročio Dublin 2? Hvala. E, želim vam poželjeti sve najbolje tijekom vašeg predsjedavanja. Nekoliko tek riječi ste rekli o Cipru. A, ja smatram da sada je pred nama jedna prilika i mislim da bi vaše predsjedništvo moglo doista napraviti povijesni korak kada bi uspjelo riješiti pitanje ujedinjenja zajedno sa SAD-om. Sada u vezi sa Turskom. Dakle, spomenuli ste zakon Gulaf i odvajanje vlasti, odnosno izvršne zakonodavne i pravosudne vlasti i htjela bih se uvjeriti da neće biti koraka natrag u tom smislu. I kada je riječ o Ukrajini, rekli ste samo na nekoliko riječi, a oni su naši direktni susjedi. Dakle, mislim da tu Europska unija treba biti djelotvornija. Eh, ja, dank eh, ik wil mij eh, Hvala lijepa. Želim se pridružiti savima koje je iznijela prethodna govornica. Evo samo e, imam minutu i želim se osvrnuti samo na Ukrajinu. Zabrinuti smo zato jer se zemlja odmiče od europskih demokratskih vrijednosti. Europska unija je dugo radila na pripremi sporazuma o pridruživanju i to je doista dobro prihvaćeno od strane stanovništva, dakle mogli bismo steći veću vjerodostojnost kada bismo mogli dati i pružiti nešto konkretnije mi su da samo kažemo kako smo zabrinuti i pitam se koje bi posljedice toga bile. Janukovićev režim u ovom trenutku kada se, se odmiče od europskih vrijednosti zato jer e, klizi u autoritarne vode. Hvala, gospodine ministre. Da, mislim da ste dobro opremljeni u Grčkoj i u Europi. Imam eh, samo nekoliko pitanja. Europski parlament je kritizirao način na koji je Europska unija provela pregovore sa SAD-om. Što ćete poduzeti u vezi s tim u vijeću? Sada nam je otvorio riječ, oči kada je riječ o masovnom nadzoru i praćenju, ali on je kažnjen na to šalje pogrešnu poruku onima koji koji razotkrivaju takve unutarnje interne tajne. I pitam se hoćete li hoćete li dati azil Snowdenu u Europskoj uniji. Kada je riječ o razoblju do 2030, je li zapravo grčko predsjedništvo e, zainteresirano za to i je li zacrtalo neke ciljeve? U vezi sa kemijskim oružjem u Siriji, Hoće li vijeće doista utvrditi ono što se stvarno događa, zato jer su državljani vrlo zabrinuti, ali čak ni u parlamentu nemamo obavijesti o tome. Hvala, gospodine ministre, izvolite. Hvala vam lijepa na ovim dobrim željama koje ste uputili grčkom predsjedništvu. Mi želimo ostvariti svoje prioritete i naše institucionalne ciljeve i želim vam zahvaliti na vrlo konstruktivnom pristupu u vašim komentarima i pitanjima. I doista mi je drago što smo imali ovu priliku razmijeniti informacije i da sam ja uspio s vama eh, podijeliti informacije o tome što je razmatrano na vijeću. E, ja sam e, iznio vrlo detaljno izvješće o tome, zato jer zastupam ovdje visoku predstavnicu, gospođu Ashton, tako da sam morao pročitati tekst na engleskom, tako da ne protumačim pogrešno on, nešto što je ona rekla, ali e, kada je riječ o prioritetima grčkog predsjedništva nisam duljio, zato jer sam vrlo svjestan ograničenja predsjedništva. Ovo je peto grčko predsjedavanje otkako je Grčka pristupila Europskoj zajednici, kako se tada zvala 1981. godine. I osobno ja sam imao tu sreću što sam bio ministar u dva grčka predsjedništva i doista sam svjestan toga da je to težak zadatak koji ne postaje ništa lakši. No, vi trebate surađivati sa vijećem, mi trebamo surađivati i sa e, parlamentom i sa komisijom i sa Eurogrupom. Treba uzimati u obzir također i sve, sva pitanja do, e, do kojih je stalo zemljama članicama. Dakle, ne radi se samo o interinstitucionalnim nego i međuvladinim odnosima, naročito u pitanju vanjske politike i sigurnosne i obrambene politike. Ja ću nastojati iznijeti stajališta grčke vlade i grčkog predsjedništva po pitanjima koje ste naveli. Kada je riječ o Ukrajini prvo, To je zabrinjavajuće pitanje i bilo je na dnevnom redu svih sastanaka vijeća u proteklih mjeseci svakog mjeseca imamo doista opširan dnevni red i raspravljamo o svim pitanjima Ukrajini, Siriji, Egiptu. To su stalne točke na dnevnom redu. Dakle, o Ukrajini. Pitanje je hoće li stati na stranu Europe ili Rusije, politički gledano, zapravo nije dalo nikakva ploda, nije išlo njihovu korist. u su nisu odlučivali hoće li krenuti prema Europi ili vratiti se užim odnosima sa Rusijom. Pitanje je bilo hoće li e, propasti i obratiti se MMF-u ili nekome drugome da im pomogne. Predsjednik Putin je samo odlučio otkupiti ukrajinske obveznice u vrijednosti od milijardi eura i tako ih je spasio od gospodarskog kolapsa i od pozivanja međunarodnih financijskih institucija. Mi smo naslijedili predsjedavanje od Litve i također ćemo morati primijeniti odluke koje su donesene u Vilniusu. U jedan od nadolazećih e, samita Vijeća za vanjske poslove će razmatrati pitanje istočnog partnerstva kao što su tražile neke zemlje članice. Razvoj događaja u Ukrajini naravno će biti na dnevnom redu kada budemo razmatrali strateške odnose s Rusijom. I to ćemo, e, to ćemo razmotriti 28.1. No, trebamo jasno i iskreno reći e, možemo li i dalje zadržati ovaj politički pristup ili trebamo li uzeti u obzir činjenice koje su nastale, a to je nešto što bi nam moglo naštetiti. Kada sagledamo naše istočno partnerstvo, trebamo uvidjeti možemo li sporazum o partnerstvu prilagoditi Rusiji. I ako ne budemo mogli definirati odnose sa Rusijom, to će imati utjecaja na cjelokupnu strategiju prema svim zemljama u istočnom partnerstvu Gruziji, Armeniji, Moldaviji, Ukrajini i Azerbeđanu. Dakle, tako stvari stoje. Razgovarali smo o tome i za ručkom danas i na sastanku u prosincu. I naša strategija prema Rusiji je nešto što dovodi do velikih nesuglasica zato jer je stav Europske unije zapravo podložan nacionalnim politikama prema Rusiji, tako da postoji veliko naslaganje oko toga hoće li Europska unija prihvatiti američko stajalište po brojnim pitanjima i imamo također brojne inicijative koje su poduzete i to se također događa i u Siriji i u Iranu. Kada je riječ o ljudskim pravima, zaboravili smo reći da su i Ukrajina i Rusija članice Vijeća Europe i to već dugi niz godina. Europska unija i Vijeće za vanjske poslove ne može imati politiku koja se sukobljava sa politikom Vijeća Europe po pitanju ljudskih prava i vladavine prava. Kada je riječ o energetici, i ruskim ulaganjima u Europu i o prisutnosti europskih poduzeća u Rusiji i to se sve rješava na bilateralnoj razini. Tu se želi imati novi stav, ali ne u ime Europske unije. Dakle, vidite da se kreće s nama. Mi moramo se ujediniti. Moramo raščistiti odnose između Europske unije i Rusije kako bismo spasili našu politiku prema istočnom partnerstvu. Dopustite mi da navedem jedan primjer. Pod velikim smo pritiskom koji zagovara tržišno natjecanje, jedinstveno tržište u Grčkoj smo trpili dosta pritisaka, naročito u okviru programa privatizacije na području energetike. Postoji europska politika o tržišnom natjecanju u energetskom sektoru, ali nitko ne želi biti prisiljen pregovarati o cijenama prirodnog plina sa Gazpromom. Razlika u cijeni između E, u prirodnog plina između Grčke i Njemačke utječe na to koliko mala i srednja poduzeća moraju plaćati. Tako da je to doista veliki problem. Naročito kada je riječ o gospodarskom oporavku. A to nisu općenita, abstraktna geopolitička pitanja, to je nešto što utječe na gospodarstva svih naših zemalja i također na sva domaćinstva u našim zemljama i to je najveće pitanje koje eh, je povezano sa odnosima Ukrajine i Rusije. No, to nije naš zadatak, to je zadatak trajnog vijeća. Sastanci na vrhu trebaju naglasiti važnost naših odnosa sa Rusijom. I također trebaju odraziti važnost europskih odnosa sa SAD-om. I komisija i mi smatramo da rasprava o prekomorskom e, sporazumu o trgovini i također o gospodarskoj suradnji na širim međunarodnim tržištima je važna, a također treba voditi računa o interinstitucionalnim parametrima i također o činjenici da smo mi članica NATO-a. A sada da se vratim na tekuća pitanja, odnosno na Siriju. Najveće pitanje danas na vijeću bilo je e, poziv Iranu da e, sudjeluje u pregovorima Ženeva 2 i hoće li to dovesti do problema ili bi moglo dovesti do toga da umjerena oporba odbije poziv i hoće li sudjelovati na sastanku ili ne. Dozvolite da ponovim e, što sam rekao vijeću jutros moramo osigurati da se ne ugrozi prestiž ovih pregovora. Ne smijemo dati dojam da se Europska unija ne slaže sa glavnim tajnikom UN-a. On je domaćin tog sastanka i mi ne smijemo dopustiti u mirovnoj oporbi da ne dođe, oni moraju doći. mora postojati jedan minimalan broj sudionika. Svi dionici tu trebaju sudjelovati nacionalisti, sve vjerske skupine. One neće imati svoje predstavnike, nego ćemo zapravo vidjeti jedan dio umirene oporbe. Ali oni zapravo su uključeni rat unutar rada u, rata u Siriji i ta umjerenja oporba je zapravo ona jezgra od koje moramo krenuti. Dakle, moramo spasiti taj postupak, moramo zaštititi naše trilateralne odnose između, znači sa un SAD-om i mi kao Europska unija. Dakle, moramo zaštititi i naše odnose sa Rusijom, bez kojih e, čitav taj postupak ne bi niti bio pokrenut. Također moramo se sjetiti naših obveza iz Ženeve 1. Kada je riječ o pitanju kemijskog naoruženja, to nije u nadležnosti vijeća. To je nešto što je poduzela nadležna međunarodna organizacija pod pokroviteljstvom UN-a. Države koje su sudjelovale u toj operaciji su vršile svoj suverenitet. Norveška nije članica Europske unije, ona e, je sudjelovala. Italija je stavila na raspolaganje svoje luke u Kalabriji koje su specijalizirane za prebacivanje opasnih tvari, a SAD je stavio na raspolaganje plovila. Mi kao zemlja nismo htjeli da se ta operacija održi na Mediteranu koje je zatvoreno more. To bi trebalo izvesti na Atlantiku i portugalska vlada je pokazala spremnost da stavi na raspolaganje jednu luku na zorima u te svrhe. Iz razgovora koje smo imali sa drugim vladama, naročito sa njemačkom vladom, vidimo da oni neće izbacivati nikakve tvari u more. Te će se tvari prebaciti na kopno u Njemačkoj i uništit će se u posebno osposobljenim laboratorijima, no neće se odbacivati u more gospođa Bonino i međunarodna organizacija koja je nadležna za to, koliko znamo iz naših razgovora, su zamolile gospođu Ashton u ime vijeća da osigura da se okoliš na Mediteranu ne ugrozi mi to jamstvo moramo dobiti od UN-a i od organizacije koja je nadležna za kemijsko oružje. E sada, Egipat. Stalno govorimo o Egiptu, to je stalno prisutna točka na dnevnom redu. Važno je da imaju novi ustav, Suradnja je od ogromnog značaja i mi moramo insistirati da svi budu zastupljeni u tom postupku. Dakle, da u tome sudjeluju sve političke snage u Egiptu. Naravno, zaključci vijeća o Egipatu su tokom vremena također odrazili i promjene u stvarnom stanju stvari. Mi na njih vršimo pritisak e, da provedu plan koji je predan prijelaznoj vladi kako bi se vratili u normalnost. Kao što znate, situacija je vrlo neobična. E sada, Afganistan. Da, mi tome pridajemo veliku važnost, pridajemo veliku važnost potpisivanju sporazuma između SAD-a i Afganistana. Znam da će se neki protiviti tome, ali mislim da o tome treba razgovarati u NATO-u i ISAF-u. Mislim da je tu zastupljena trećina e, članica un Kada je riječ o, o mirovnom dijalogu na Bliskom istoku, to je doista izvanredan trenutak. Sad je važan trenutak za donošenje odluka u vezi sa Palestinom i također Činjenica je da izraelska vlada u inozemstvu slijedi točno određen e, tijek događaja. Dakle, treba sada um, iskoristiti trenutak onoga što je ostvario gospodin Hurry. Važno je da ne smijemo prekinuti dijalog. trebamo okrenuti ka onim najbitnijim pitanjima. Europska unija stalno naglašava svoju spremnost da pruži gospodarsku pomoć, ali zato dijalog treba biti pokrenut i treba postići i politički sporazum, a kao što znamo to je strašno teško. Kada je riječ o vrlo aktualnoj temi, Srednjoafričke republike, vijeće je odlučilo da neće aktivirati europske akcijske skupine, iako su neke zemlje članice zatražile da se to učini. Naročito zato jer su to uglavnom Grci. Dakle, imamo eh, preko tisuću vojnika u damo koji su Grci. Od njih 5000, a mi smatramo da ne bi bilo korisno uključiti naše vojnike. Dakle, odlučili smo da ćemo sudjelovati u jednoj operaciji u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike i tu sudjelujemo i surađujemo kao grčka vlada sa francuskom vladom. U kontekstu obuke onih jedinica koje će ići tamo. Neće biti prisjetno grčko, grčko predsjedništvo tamo, međutim, draže nam je da se obučavaju u Larsi gdje e, imaju na raspolaganje raspolaganju više stručnjaka. I to je odluka koja je donesena danas, no želim naglasiti da u misiji neće sudjelovati grčka vojska zato jer to nadležan eh, vojni odbor eh, Europske unije nije to zatražio. Kada je riječ o Libanonu, želimo da se tamo oformi vlada. Razgovarali smo o tome sa našim kolegama u odboru za vanjske poslove i također sa gospođom eh, Ashton u prosincu. Libanon je zapravo žrtva okolnosti. I u ovom trenutku je izložen naletima sirijskih izbjeglica i tamošnja situacija je doista izvanredna. I još postoji i stalan problem Iraka. i njegove institucionalne uloge u svemu tome. Postoji sporazum o pridruživanju koji se primjenjuje u Iraku i kao zamjenik premijera rekao bih da u ovim okolnostima i pod ovim pritiskom o nasilje koje vidimo u Iraku i činjenica da se provodi sporazum o partnerstvu Ipak mislim da imamo e, dobar utjecaj na iračku vladu. Kada je riječ o proširenju i naročito Zapadnom Balkanu i također o e, proširenju na bivšu Jugoslavijsku republiku Makedoniju, grčko predsjedništvo i u svojim zaključcima iz prosinca naglasilo da će provesti ono što je 17. odlučilo vijeće i doista mi je drago što ću moći posjetiti glavne gradove te regije, posjetiti Skopje. Bez ikakve diskriminacije, dakle ja ću, ja se radujem sastancima sa tamošnjim predstavnicima vlasti, sa različitim eh, vođama u eh, Makedoniji. Već smo se dva puta sastali otkako sam ja stupio na ovu funkciju u Brislu i u Njujorku. Sastao sam se sa predsjednikom najveće albanske stranke u parlamentu, gospodine Mahmetijem, i složili smo se da je grčki stav umjeren Također prihvaćamo ulogu gospodina Minimića u uskom svog kontaktu s njime. I također e, razmatramo i pitanje, odnosno prijedlog e, zemljopisnog pojma koji bi opisao tu zemlju. Postoje jedno ime koje se koristi i unutar i izvan zemlje. No, međutim, tvrdnja da ne mogu izmijeniti ustav nije vrijedan jedne europske zemlje, zato jer mi u Europi uvijek mijenjamo naše nacionalne ustave kako bismo se uskladili sa europskim pravom ili kako bismo se uskladili sa odlukama Europskog suda. No, ipak tu postoji jedno zajedničko područje. ovaj postignuti sporazum je bio neka vrsta hibrida, no problem nije toliko ime kada je riječ e, o izgledima Makedonije da pristupi Europskoj uniji. Problem je primjenjivanje kompehaških kriterija, odnosno demokracija, vladavina prava, ljudska prava. i također činjenica da postoji službena državna ideologija i također niz otvorenih pitanja sa susjednim zemljama poput Bugarske i to je povezano sa europskim vrijednostima i kriterijima koje moraju zadovoljiti zemlje. Kad je riječ o Turskoj, veseli me što ću čuti mišljenje gospodina Erdogana koje će izraziti gospodinu Šulcu i gospodinu Barosu. Naravno, države moraju ispuniti kriterije. To vrijedi i za Tursku. Zemlje moraju prihvatiti određene vrijednosti. Mi imamo taj problem da ne želimo izvoziti svoje probleme u egejsko područje. Imamo bilateralne diplomatske kontakte, imamo doista ozbiljno otvorene probleme i ne želimo da se njihova unutarnja kriza prenese na nas. Kad je riječ o Cipru, postoji dinamika rješavanja problema u Turskoj. Turska je zemlja koja treba preuzeti inicijativu to nisam rekao ja, niti, niti vijeće, niti grčka vlada, već Europski sud za ljudska prava. Europski sud za ljudska prava rekao je da Turska, da ona ima kontrolu nad e, sjevernim dijelom Cipra. I oni su odgovorni za one koji se obrate e, sudu u Strasburu zbog kršenja ljudskih prava. Radi se o dijalogu između dvije zajednice, grčkih i turskih stanovnika Cipra. Atena mora prihvatiti turske stanovnike Cipra kao e, partnere u pregovorima, sukladno Ustavu iz 60. godine i ako se grčke stanovnike Cipra prihvati od strane druge strane i ako se vođe tih dviju zajednica slože oko pregovora, oni moraju poštovati europsku pravnu stečevinu i sve odgovornosti svih saveznih država, jer se ovdje radi zapravo o federalnom uređenju, a o jednoj suverenoj državi, ali to treba biti odobreno putem referenduma. Ako jedna zajednica se s time ne slaže na referendumu, onda to nije rješenje. Dakle, moramo doći do rješenja koje se putem referenduma može usvojiti. Postoje kriteriji koje je glavno tajništvo UN-a prihvatilo 2003. godine. Nekoliko riječi o trojci i o pitanjima koja se odnose na gospodarsku e, krizu. I ću završiti gospodine predsjedniče. Gospodin svojim je postavio pitanje o europskoj sigurnosnoj strategiji, postavio je pitanje e, o čemu se radi, kako će ona izgledati i što ona predstavlja nakon 2008. godine. NATO nas je prestigao budući da su promijenili e, odredbe u ugovoru iz Lisabona. Oni su se pretvorili u sigurnosnu organizaciju, pokušali su pronaći novi cilj, pokušali su utvrditi buduću prijetnju. I to se nije dogodilo u Europskoj uniji. Ali to je povezano s načinom na koji mi vidimo europsku sigurnost od Prvog svjetskog rata. I kako se situacija promijenila tijekom vremena. Sada pitanje koje se odnosi na trojku. zašto govorimo o trojci u ime europskog e, u ime e, vijeća o vanjskoj politici zato što se radi o pitanju suvereniteta i suvereniteta državnih država članica trojka proizlazi iz različitih temeljnih ugovora Europske unije ona je dio tog sustava što je to specifično za trojku? Pa to što MMF sudjeluje u tijelu Europske unije. To je zato što nismo znali odgovoriti na krizu. Kriza u eurozoni rezultat je različitih pritisaka. I europske institucije su pozvale MMF da pomogne u rješavanju krize i zapravo su komisiji izrazile manjak povjerenja u iste. Međutim, došlo je do promjene u ulozi Europske središnje banke. Europska središnja banka se više ne bavi svojim deklariranim ciljevima, bave se i proračunom i financijskom stabilnošću država članica, a ne bave se samo monetarnom politikom, ali zapravo imaju važnu ulogu u rješavanju krize. Tako da tu postoji problem. I to je povezano s planom prilagodbe, odnosno planovima prilagodbe i planovima e, proračunske konsolidacije. Kada nam postavite pitanje što se dogodilo. Samo mali broj ljudi će to znati, e, shvatiti. Rješenje koje nam je naloženo je bilo najbolje za nas, a sami nismo imali svoje rješenje. U to vrijeme je to mišljenje e, prevladalo, a nismo imali boljeg partnera u to vrijeme osim Europe. Zajmovi koje smo uzeli su doista ogromni, to je točno. Radi se o nekoliko stotina milijardi eura. Da ih nismo dobili, došlo, bilo bi došlo do gospodarskog i društvenog kolapsa, došlo bi do bankrota, a mi smo htjeli e, jedno uredno rješenje. Uvjeti za kredite bili su doista jako strogi. Oni su odražavali ideološki pristup i to odražava sadašnje stanje u Europskoj uniji. Sve države funkcioniraju na taj način. Jer ovdje se ne radi o interakciji između zemalja, već se radi o e, nacionalnim strategijama, one nas zanimaju. A te strategije se ne mijenjaju sa s novih vlada. Stoga su ovo vrlo važna, ozbiljna pitanja. Ali ako mi dopustite, rekao bih da je plan promijenjen i unatoč e, različitim područjima u kojima se plan provodi i različitom vremenskom roku promjene jesu unesene. Došlo je do smanjenja gospodarstva za 25%, Isto je tako teško se nositi sa zaposlenjem nezaposlenošću mladih od 35%. E, došlo je do pogrešaka u planiranju programa, no unatoč tome došli smo do plana koji ne košta e, europske porezne obveznike niti euro, jer zajam je otplaćen, jamstva se su zadržana, i postoji samo jedan slučaj gdje su europski poreznici obveznici morali platiti, odnosno morat će platiti ukoliko dođe do nečega izvan eurozone. Grčka to može napraviti. Mi smo restrukturirali naš dug i sudjelujemo u odborima koji se bave tim pitanjima. i i tu se postavlja pitanje europskog e, mehanizma za e, stabilnost. Možete vidjeti koliko je veliko bilo restrukturiranje i koliko je sada er, grčki dug održiv u odnosu na druge države članice i to bi bio moj kratak odgovor Sasvim sam siguran da bi bilo bolje da se o e, ovome govori u okviru Europskog foruma nego ovdje, ali ja sam inače bivši e, ministar gospodarstva. Hvala vam što ste mi dali priliku da vam se danas obratim. Gospodine predsjedavajući, ja vam srdačno zahvaljujem. Mislim da svi vidimo na koji način Grčka E, podupire velike napore da se izađe iz krize. Ja se nadam da će vlada iskoristiti svoj mandat do proljeća 2015 e, što bi značilo vidljiv e, napredak za grčko stanovništvo koje je podnijelo veliki teret ove situacije. To je, taj rezultat bi međutim bio važan i za naš. Zahvaljujem vam na e, ovom izlaganju. E, što se tiče Ukrajine, htio bih reći da je po mom mišljenju vrlo važno da je e, vijeće odlučilo da se mjere povuku. Međutim, moramo spriječiti to da Ukrajina upadne u rusku klopku. E, ugovori sa, između Rusije i Ukrajine sklopljeni su na određeno vrijeme i to znači da će on imati svaka dva, tri mjeseca mogućnost ponovnog postavljanja uvjeta, odnosno ucijene Ukrajine. 750 milijuna e, eura e, od prve e, tranše novaca koja je bila ugovorena je Rusija zadržala na ime otplate dugova, ukrajinskih dugova Rusiji. To je vrlo značajno. Dakle, na, ne, na površno gledano e, e, ovi potpisani ugovori bi trebali pomoći Ukrajini da izađe iz krize, ali istina je da i realno gledano e, to će za, za posljedicu imati samo da će Ukrajina još dublje upasti u krizu. U svakom slučaju ja vam se srdečno zahvaljujem što ste danas bili ovdje s nama.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 čini se, meni se čini da je to efikasni način rada jer e, danas više nisu tu svi prisutni, a sutra pred glasanja će biti prisutni. Da, ja ću sutra prije glasanja reći par, riječa, e, par riječi o tom izvješću. Hvala vam lijepa na razumijevanju. Dakle, mislim da možemo početi s sljedećom točkom dnevnog reda. E, izvješće Davida Oselevena želim reći da naglasiti da je e, ovo zatvoreno za javnost. Švicarski sir ima rupe, ali ovaj odbor nema.